Dear friends, please take your seats. Dragi prijatelji, molim vas da sjednite. Započet ćemo s našim sastankom. So let's begin uh, by the adoption. Započnemo s usvajanjem dnevnog reda. Kao što znate, Nacrt dnevnog reda je pošaljen, ali imamo nekih zahtjeva za izmjenom dnevnog reda, Moramo se to tome obavijestiti. Izvjestitelj o Europskom parlamentu i pravu na istragu, gospodin regije je tražio da se ova točka broj 6 na dnevnom redu o pravu na istragu Europskog parlamenta, da se time bavimo prije glasovanja kako bismo imali tome raspravu i glasovali bismo o novom mandatu za pripremi pregovora. Isto tako, 22.10. smo imali zadnji sastanak KAFKO gdje smo prihvatili prijedlog izvjestitelja da pripremamo, pripremamo radni dokument koji će se treći prosinca predstaviti na, na sastanku odbora za osnovna pitanja zbog spremnosti vijeća da se napreduje u pregovorima o ovoj temi. Radna skupina vijeća će staviti ovu točku na dnevni red e, već ovaj petak. Dakle, 20.11. Zatim Mercedes Bresso, izvjestiteljica za godišnje izvješće za 2014. godinu o zaštiti financijskih interesa Europske unije, borba protiv prijevara, je također zatražila da se točka sedma obavi prije glasanja, pa bih dakle predložio da se prvo bavimo sa točkama 6 i 7 prije glasanja, a da se glasanje održe onda od 10 sati. Pa nadalje. Ima li nekih primjedbi? Gospođo, gospodine imate riječ. Zapravo ovo nije primjedba, samo želim da se primi na znanje moje nezdovoljstvo zato što se jučer kasno večer promijenio redu sred na dnevnom redu. Mislim da to nije u potpunosti pošteno prema zastavnicima Europskog parlamenta. Sada ste to objasnili, pa je to u potpunosti razumno, ali ja mislim da ovo nije promjena koja se može napraviti, mislim, i za 8 sati već prije sastanka. Dakle, za ubuduće trebali bismo se držati s dnevnim redom u prethodno ispregovaranom obliku. A prije nego što krenemo s raspravom na izveće gospodina Hauregija, htio bih nešto reći, ali ne u ovom trenutku, malo kasnije. Hvala. Hvala vam lijepa, vratit ću se vama što se ovoga tiče. Dopustim mi da kažem da se ja u potpunosti slažem s vama. U potpunosti slažem e, s vašim stavom. Ova izmjena napravljena čim je predsjedavajuća zaprimila zahtjeve za tim promjenama. Mi ćemo u svakom slučaju pokušati izbjeći to isto u budućnosti. Dakle, ako se slažete, gospođa Mercedes Breso. E, da, ispričavam se, samo da vam kažem da smo prije nekoliko dana zatražili da se ovo uzme u obzir isto tako i zato što nam je potrebna velika prisutnost zastupnika na glasanju, tako da je ovo način da se malo bolje organiziramo. To nam je malo teško sada, ali to je za mene u redu, ja sam tu do kraja jutra, tako da nemam nikakvog problema s tim. Tako, Mrs. of u redu, ja ću onda razgovarati sa gospođom Hübner i pokušat ćemo to izveći u budućnosti. Hvala lijepa. Onda je dnevni red usvojen. Uz ove izmjene. Sada možemo krenuti na priopćenja. Mogu vas obavijestiti da mi, gospođa Hübner zapravo htjela vam dati priopćenja kada stigne. Tako da možemo odmah krenuti na točku broj 6 dnevnog reda. To je prijedlog urede Europskog parlamenta o detaljnim odredbama za izvršavanje prava Europskog parlamenta na istragu. Htio bih riječ predati Ramonu Jauregiju kako bi nam on predstavio ovaj drugi radni dokument. Izvolite, imate riječ. A da, i gospodin Šepan isto tako zatražio riječ. Hvala vam opet gospodine predsjedavajući, samo da vam prenesem informaciju, to je gospodinu Horegiju, da ćete vi zatražiti mandat za pregovore s vijećem. Pučani su potom si spremni to prihvatiti, ali traže da se prije toga sastanu izvjestili u sjeni prije prvog sastanka s vijećem ako vam je to prihvatljivo. Hvala vam lijepa na tom konstruktivnom prijedlogu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Evo odmah mogu odgovoriti gospodinu Šeflinu. Naravno da namjeravam tako postupiti. Ja sam izvjestitelj i uvijek sam pri službenim pregovorima s komisijom i vijećem sazvao prije, prije toga sastanak s izvjestem u sjeni, dakle sa mnom i s vama prije nego što krenemo u pregovore. To je samo po sebi razumljivo. A sada bih htio podsjetiti na to zašto se ovdje opet bavimo s ovom temom, dakle samo vrlo kratko. Ne želim to jako detaljno prikazati, želim prikazati kako je trenutno stanje stvari. U svibnju 2012. godine u protekom sazivu, možda se sjećate, Europski parlament po prvi put usvojio izvješće Davida Martina. To je bio prvi tekst kojeg je usvojio Europski parlament kako bi se krenulo s pregovorima s komisijom i vijećem. Godinu i pol dana do 2014. godine su se odvijali ti pregovori na temelju tog izvješća. Nismo imali završni, završni dogovor, samo usklađivanja stajališta o nekim temama, ali ne, nije bilo dogovora. I stoga je odbor za ustavna pitanja odlučio kako to izvješće ne bi propalo, da ga usvoji, ali samo s namjerom da taj dokument ne propadne. A zatim, dakle, 2014. godine je usvojen stvarno to izvješće prije kraja saziva parlamenta. Nažalost, to smo napravili iako su glavni tajnici iz vijeća i komisije uputili pismo glavnom tajniku Europskog parlamenta i u tom pismu su ukazali na nekoliko zamjerki. E, tu su pravno opravdali zašto po njihovom mišljenju to nije bilo prihvatljivo da je tu bilo odredbe koji su kršili ugovore, koji su kršili europski e, poredak, ali unatoč tome, kao što sam rekao, dakle, u travnju 2014. godine parlament je odlučio usvojiti to izvješće. A sada u novom sazivu sam dobio zadatak od e, odbora za ustavna pitanja da ponovno pokrenem tu temu. Ja sam predložio prvi radni dokument u siječnju 2015. godine u njemu sam predočio da ponovno krenemo sa dijalogom s drugim institucijama. Na temelju radnog dokumenta u siječnju sam zatim vodio različite razgovore sa latvijskim predsjedništvom, s komisijom. i s drugim zainteresiranim stranama koji su od početka bili sastavni dio pregovaračkog tima ali nije bilo moguće dobiti mandat u vijeću za taj dijalog. To je trebao biti na početku neslužbeni dijalog za to da vidimo gdje su bili problemi i gdje postoje mogućnosti da se komisija i vijeće uključe u dijalog s nama kako bi vidjeli gdje su bile najveće prepreke i gdje bismo se mogli složiti. Ali, nažalost, vijeće nije nikad dobilo mandat. Ili je tamo bila e, većina koja je to blokirala ili nije bilo dovoljno konsenzusa. U svakom slučaju sastanci koje smo imali o ovoj temi e, nije bilo moguće održati, samo smo imali jedan sastanak zapravo s komisijom u lipnju i to dakle bez prisutnosti vijeća. Večer prije tog sastanka je Latvijsko predsjedništvo javilo da neće prisustovati. I zbog toga se nije mnogo toga promijenilo do danas. A tijekom Luksemburškog predsjedništva je došlo do jednog ipak novog elana. Ja se sjećam na početku Luksemburskog predsjedništva sam e, jako insistirao na tome da Luksemburško predsjedništvo da se vijeće izvuče iz te komunikacijske slijepe ulice. Ja sam se sastao e, s Luksemburškim predsjedništvom i izmijenili smo niz dopisa kako bismo vidjeli koji bi to uvjeti bili potrebni da vijeće usvoji mandat za pregovore. I moram reći da sada situacija je malo bolje. Dakle, vijeću nisu dovoljni ovi dokazi naše dobre volje koje je Europski plan do sada iskazivao, niti e, pisma e, predsjedavajućeg gospođe Hübner. Odbor za ustavna pitanja iskazuje želju da se osvrnemo na pravne poteškoće. To ste vi u travnju već objasnili, u travnju 2014. godine u jednom dopisu prije nego što smo usvojili izvješće na plenoj sjednici. Dakle, to bi trebalo biti jedan iskaz eh, spremnosti da želimo riješiti te probleme putem novih pregovora ono što smo tada dakle, usvojili u izvješću Marte. Naravno da moramo naći, naći rješenja, to je potpunosti jasno, jer ne postoji uredba vezana uz e, pravo na istragu, postoji samo dogovor s komisijom i vijećem. Dakle, dame i gospodo, mislim da se moramo usuglasiti s vijećem i komisijom oko ovog novog teksta i moramo potpuno izmijeniti tekst u nekim poglavljima jer nećemo imati nikakav dogovor. U članku 226. stoji da usvajanje uredbe za izvršavanje prava na istragu um, da unaprijed dobijemo za to pristanak vijeća i komisije, a taj pristanak sad nemamo. Pravne zamjerke vijeća i komisije koje smo zaprimili mislim da su oni ipak opravdani. Imamo pravno-političku raspravu koja nije nebitna u ovoj raspravi i naravno da je tako da Europski parlament se želi pobrinuti da ima da odbori, e, posljednji odbori na istragu imaju e, vlastita prava, da dakle nam je potreban jedan sustav koji će Europskom parlamentu doista omogućiti da provodi istrage ako parlament tako odluči. Ali eto, kao što sam ne čekao, tu smo onda suočeni s nekim e, preprekama, primjerice moguće je da se vrše pravne istrage u jednoj državi koje se vrše u strane tijela u jednoj drugoj državi, zatim povjerljivost podataka. Europski parlament može hitno sazvati svjedoke i što se događa onda kada osobe se ne odazovu na takav poziv. To su, tako to su primjeri samo nekoliko e, problema u ovom dosta kratkom tekstu. Sada nam je potreban konsenzus, ne moramo okrenuti u potpunosti iz početka, ali dame i gospodo, vjerujte mi, ovaj dokument koji vam sada predstavljam je doista zadnja mogućnost koju još imamo e, kako bi na cijeli vijeće da promijeni svoje mišljenje i da krene u pregovore. To je sada doista, ako mogu tako reći, ključ za vrata koja će nam otvoriti ulaz u, tu, u taj dvorac, u tu utvrdu. Doista nam je potreban taj dokument, dugo smo na tome radili i vijeće to bi sada trebalo prihvatiti kao e, temelj suradnje, kao iskaz dobre volje od za pitanja, da ostvarimo taj toliko hitno potrebni konsenzus. Ako vijeće sada doista prihvati naš prijedlog, onda vijeće može krenuti pregovore s nama i s komisijom. Komisija je već rekla da je za i ako nam to sada uspije, onda ćemo uspjeti pokrenuti službeni postupak pregovaranja. Gospodin Šuflin, gospodin Viler i drugi su me kontaktirali. Koliko sam shvatio, pučani žele imati prije svega toga jedan sastanak u, u krugu izvjesta u sjeni i naravno ako uspijemo dobiti pristanak vijeća onda ćemo čim vijeće to objavi, čim nam vijeće kaže da ima mandat za pregovore ustanoviti pregovarački tim i to sa svim izvjestom u sjeni. Dakle, unaprijed ćemo se naći, s našom pravnom službom ćemo se konzultirati sa predsjedavajućom Hubner, te ćemo odrediti pregovarački tim. Prema pravilu 73. iz poslovnika e, ona može nama dati mandat za pregovaranje. Dakle, da me gospodo, to su oni potrebni koraci i evo još samo nešto zaključno. Ako sada ne uspijemo riješiti problem, onda ćemo se morati ponovno ovdje naći, onda ćemo razgovarati s gospođom Hübner i sa svim predstavnicima klubova zastupnika kako bismo na najvišu razinu uspjeli e, dovesti e, ovaj dogovor. To tu se radi o velikom institucionalnom sukobu, jer mi imamo mandat za legislativne, to je zakonodavne inicijative i moramo moći iskoristiti taj mandat. Ali ako sada ne postoji volja za pregovore, onda taj instrumenski konflikt moramo dovesti do najviše moguće razine i zapravo bih to htio izveći, to ne bih htio vidjeti i ovaj korak kojeg vam sad predlažem je potreban korak kako bi se to izbjeglo i kako bismo od siječnja, nadam se, imali i službeni pregovarački e, postupak sa Eh, sa svim predstavnicima klubova zastupnika se izvjestljom u kako bismo mogli pregovarati zajedno s komisijom liječem. Hvala vam lijepa. Najpša hvala, prijedlog je jasan. Gospodin Šofan, imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Evo, bit ću kratak. Mislim da je gospodin Haregi obavio odličan posao. Sve je napravljeno jako jasno. Znamo da je ovaj dosje od iznimnog značaja, isto tako i da je jako složen. Čini mi se da njegova složenost proistječe iz stvarnosti, no to je ono mjesto gdje se zakon i politika susreću, a to je delikatan trenutak. Rekao bih da je moć ovog parlamenta uključena u tu raspravu i naše ovlasti predstavljanja građana uključena su u raspravu u, o pravu na istrage. Sjećam se nekih drugih elemenata i ovo što ste vi konkretno rekli glede pitanja da želimo svrnuti na odbor za istrage u nekim konkretnim državama članicama. Mislim da sve ovo neke kompleksne točke koje moramo uzeti u razmatranje Ovim dosijom se bavimo čitav niz godina i sjećam se iz prethodnog saziva parlamenta. Ne znam kako je stara ova stvar, ali se već godinama njom bavimo. Tako da u svakom slučaju želim reći da smo jako zadovoljni sa e, vašim dosadašnjim radom. Želim vam puno sreće i uspjeha u pregovorima s drugim institucijama. Najpša hvala. Hvala. I mi se u potpunosti slažemo s postupkom koji je predložio izvjestitelj. Mislimo da je to najbolji način kako bi se nosili s ovim pitanjem, odnosno da se da mandat i obveza pregovarateljima da izvještavaju sve klubove putem koordinatora ili izravno. I nadamo se ovaj put da ćemo uspjeti ostvariti dobar rezultat. Ne postoji drugo rješenje nego prihvaćanje pregovora. Mi i dalje imamo mandat e, i mislim da je važno imati tekst s kojim se svi slažu. Možda ćemo morati ostaviti otvorene neke nedoumice još uvijek, ali mislim da trebamo postići i rješenja, a također imamo puno povjerenje u Ramonove pregovaračke sposobnosti i želimo mu sav moguć uspjeh. Hvala gospodin Terek Abras. Najprej hvala, ovo je jako teško pitanje. Potpuno se slažemo s prijedlogom gospodina Regija i želimo mu puno uspjeha kako bi mogao ostvariti rezultat za koje se zalažemo. Majte, što? Si, eh, bueno, mm, con... Majte, imate riječ. Hvala. Evo već čitav godina poznajem Ramona Artegija i Mislim da ako je neko u stanju uspjeti u ovome, to je on i želim mu puno sreće. I moram reći da smo doista frustrirani ovom postojećom situacijom. Jer postoje neke stvari koje smo htjeli riješiti, ali to jako teško ide. No u svakom slučaju mu želimo puno uspjeha. Znači, hvala, nitko, nitko se više ne javlja za riječ, dakle vraćamo se ovom pitanju kad dođe vrijeme za glasanje, odnosno za dodjelu riječi. Hvala, prelazimo sada na točku sedmu. A, Ramon, želio se nešto reći. Evo, želim samo zahvaliti svima koji su mi e, dali svoje povjerenje. Hvala tebi. Prelazimo sada na točku sedmu našeg dnevnog reda. Godišnje izvješće za 2013. zaštiti financijskih interesa 2014. o zaštiti finanskih interesa, borba protiv prijevare. Prijedajem riječ e, gospođi Mercedes Breso kako bi predstavila svoj stav o amandmanima koje smo dobili. Imate riječ. Hvala predsjedniče, ja neću ovdje ponovno u cijelosti predstavljati ovaj dokument jer sam to već napravio na zadnjem sastanku odbora AFKO. Osim nekolicine elemenata koji su za mene od krajnje važnosti. Kao prvo je pojednostavljenje, zatim uspostava jasne razlike između prijevare i grešaka, zatim poboljšanje suradnje između država članica i komisije, te četvrto, takozvana horizontalni pristup kontroli. E, po člankom 325. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Imamo 28 e, amandmana, mogu e, usvojiti 18 od njih. Predložit ću dva kompromisa koji se tiču 6 i 7 drugih amandmana. Samo želim naglasiti da sam uložila poseban napor kako bih e, radila na nekolicini amandmana. Jedan se tiče dodatne transparentnosti u postupanju, zatim e, o načinu uporabe javnih sredstava na e, nacionalnoj razini, zatim jačanje službe za borbu protiv prijevare. Zatim drugi koji se tiče jasnoće informiranja i kontrola, amandman 13. o neovisnosti kontrole, to je amandman 12. Zatim, nakon ubrzanja postupka uspostave e, javnog, e, europskog javnog e, pravobranitelja, predložit ću kompromis i po tom pitanju državnog odvjetnika, dakle, a konačno nešto što se tiče o ništavnosti ugovora sa duhanskom industrijom. Ja mislim da je ovo dovoljno. Ne vidim tu nikakvih e, osobitih problema glede izglasavanja ovih amandmana. Najljepša hvala. Ima li kakvih reakcija? Gospodin Šoflin, izvolite, imati riječ. Hvala predsjedavajući. Evo želim zahvaliti i čestitati gospođi Breso na obavljenom radu. Mislim da je ovo važan dosje Ima tu određenih aspekata koji ga čini dosta složenim, ali mislim da ste vi to na odgovarajući način riješili. Vjerujem da je od Ured državnog odvjetnika Europske unije da je za to došlo vrijeme. Mislim da se tu pokreću pitanja e, državnih nadležnosti. Zatim, neovisnost i transparentnost kontrola su ključnog značaja, naravno, i to je nešto što moramo krajnje učinkovito napraviti. I najljepša vam hvala na obojenom poslu. Hvala. Pascal Duran, imate riječ? Najljepša hvala predsjedniče. Evo, bit ću kratak. jer smo o ovome već govorili zadnji put. Dakle, želim se zahvaliti na obavljenom radu i e, i na svemu što je napravljeno od zadnjeg sastanka jer je ostvaren e, pozitivan napredak. Naime, ono što sam rekao prošli put omogućilo je da napredujemo na ključnim elementima, ako mi dopustite da to kažem. Donekle sam još nezadovoljan nadzornim odborom OLAF-a i time što se nastoji razdvojiti Olaf od onog tijela koje on nadzire, to je malo složeno, tu se radi o proračunskim pitanjima, nije da inzistiram, ali eto, donekle sam ostao nezadovoljan po tom pitanju, no dobro. Što se tiče drugih stvari, tu imamo indikator korupcije, indeks korupcije. To je nešto kao kad komisija gleda kako se provode uredbe u države članice daje neki indeks o tome. Mogli bismo zamisliti da se komisija pozabavi i tim pitanjem, dakle načinom kako se države članice bave borbom protiv korupcije i ne da daje neke ocjene, ali da kaže do koje razine postoji korupcija s kojom bi se i dalje trebalo boriti. Dakle, nije jednostavno, a u svakom slučaju možda bi zavrijedilo da se o tome razmisli. Najljepša, ipak najljepša hvala Mercedes. Inače izvolim još riječ. Hvala i ja želim eh, čestitati izvjestiteljici. Jer ovo je jako dobro razrađeno, relevantno je. I ovo je jedan od ključnih eh, aspekata kojim se moramo baviti kako bismo povratili povjerenje naših sugrađana, osobito za moju zemlju je to od velikog značaja. Hvala. Hvala. Mercedes, imaš li završne zaključne komentare? Pa, najprije bih e, želio zahvaliti svim gornicima. Naravno i dalje ću razmisliti o otvorenim pitanjima, nerješenim pitanjima. Želim samo reći kolegi Duranu da sam e, na temelju svoje struke uvijek imala određenu odbojnost prema indeksima ovoga ili onoga. Indeks korupcije koji postoji u ovoj ili onoj zemlji, koji su sastavljeni od različitih, sastavljeni su najčešće od različitih elemenata i jako je teško ponderirati sve elemente. Dakle, to se vidi u indeksu učinkovitosti zastupnika u parlamenta, jer uvijek smo iznenađeni što oni koji najmanje rade, e, uvijek, e, odnosno često ispadaju kao jako aktivni, među najaktivnijima, jer se uvijek javljaju za riječ kada se radi o osobnom javljanju za riječ na plenarnom zasjedanju i tako dalje. Dakle, svi ti indikatori nešto su čega se, što nije naj e, preciznije no, u svakom slučaju ja ću eto i dalje razmisliti o tom pitanju, tako da pozivam i kolege da mi pomognu u tome, mogli bismo tražiti da se na primjer analizira to pitanje, jer prije nego što predstavimo i zatražimo neki indeks, možda bi bilo i nama u interesu da se o tome raspravi i to i to ozbiljno, jer uvijek je opasno miješati kruške i jabuke, odnosno jako različite stvari. Onda je teško naći znači nešto zajedničko, jer ako na kraju budemo sve zbrajali, znate, onda će opet biti problemačna situacija, ja znam, na primjer, se rade indeksi o nekim socijalnim element, aspektima ili aspektima koji se tiču zaštite okoliša. Mislim, ja nisam protiv per se, ali donekle sam sumnjičava glede koristi u, u uspostave tih eh, indeksa. No, u svakom slučaju razgovarat ću još s gospodinom Duranom koji je ovo predložio i razmislit ćemo o tome. Hvala. Hvala vama. Dakle, zaključujemo ovu točku dnevnog reda. A sada predajem predsjedanje gospođi Hübner koja je upravo stigla. I sada može prenijeti obavijesti predsjedništva. I'm sorry, we just had the meeting with... Uh, se, upravo smo imali sastanak uh, na korepera o izbornom zakonu i zato sam zakazala. Želim bih vas obavijesti o odlukama koordinatora od 29. listopada. Prvo, ono koje se tiče imenovanja koordinatori su odlučili imenovati Ramona Hauregija izvjestiteljem za e, INI izvješće o elektronskoj demokraciji i Europskoj uniji i potencijalnim izazovima. Zatim Pascal Dirani iz kluba zastupnika ZEL Aldea Imenovanje za izvjestitelja o mišljenju afko o razrešnici za 2014. godinu za opći proračun Europske unije. Ovdje se radi o provedbi proračuna, prošlogodišnjeg proračuna i također smo složili da će Pučan imenovati izvjestitelja za mišljenje odbora AFKO za izvješće e, Libeu e, na izvješće 2014. za e, Eh, o povelji za temeljnim ljudskim pravima. Također smo preporučili a kada je riječ o izvješću za koje, koje smo tražili na odboru predsjednika odbora, Dakle, tu je došlo mogućnost da se promijeni još jednom tema ovog izvješća i što se toga tiče, koordinatori su preporučili da izvješće bude, za, da naziv izvješća bude zadržano, i podržali su prijedlog e, predsjedništva odbora da se traži podrška u, s tim u vezi na sastanak predsjedništva na ctc u e, a e, i naslov je jačanje demokratske odgovornosti europskog upravljanja i institucionalni izazovi. Ekon je također nadležni su nadležni odbor. Dobili smo isto tako od predsjednika e, Lamasura odbora taks pismo koje se tiče međunarodne suradnje u kontekstu e, odbora o e, prethodnim e, poreznim odlukama i odlučili smo da će se o tome pismo raspravljati u okviru pravila postupanja i moguće izmjene pravilnika. Također smo na sastanku koordinatora razmatrali mogućnost e, prijedloga gospodina Higolda o transparentnosti i integritetu e, europskih institucija. Također smo odlučili da obavijesti Gija Verhofštata o ovoj temi kako bi on razmotrio ovaj e, ovo pitanje u kontekstu e, pregovora, e, interinstitucionalnog pregovora o boljem e, donošenju zakonodavstva. Dobili smo nekoliko nacrta zahtjeva za rezoluciju. Koordinator se rekao sljedeće. Prva rezolucija koja se tiče Ujedinjene kraljevine o referendumu o napuštanju Europske unije. Složili smo se da ova tema mora biti biti obrađena u okviru izvješća AFKO. izvjestelje Giberhofstadt, glede e, moguće e, mogućeg, moguće promjene ustroja europskih institucija, zatim što se tiče e, troškova i komunikacije, dogovorili smo se da ne dajemo neovisno mišljenje o tome ali zahtjev za rezoluciju bit će prosljeđen e, odboru za proračunski nadzor jer to spada u njihovu nadležnost. Što se tiče rezolucije o diskriminatornom postupanju neovisnih zastupnika, to je nešto što će ići u radnu skupinu o radu na e, pravilniku. A što se tiče rezolucije o većoj transparentnosti europskih institucija, neće biti neovisnog e, praćenja tog, e, odnosno neovisne odluke našeg odbora, odluka je donesena. Evo ovo pitanje će biti obrađeno u okviru izvješća Senak i Golda o transparentnosti, tako da nema nikak, e, nikakvih, e, nije bilo nikakvih prigovora od strane koordinatora, tako da smatram da je ovo odbor usvojio. Također bih vas žela, željela obavijestiti kada se radi o planiranoj posjeti Europskom sudu pravde imamo namjeru održati taj posjet e, ako i kako može 27. ili 28. siječnja, dakle početkom sljedeće godine i e, vremena ćete biti obavisni na tome. A sada moramo sačekati vrijeme glasanja, to je u 10 sati, tako da e, ćemo napraviti pauzu od 7-8 minuta. Hvala. Dear colleagues, I would like to start the vote. We have three issues to address. Evo, možemo započeti. Trebamo riješiti tri pitanja tijekom e, glasovanja. Dakle, prvo je glasovanje o kojoj smo razgovarali. Dakle, to je izvješće gospodina Hauregija i u vezi s time trebamo obavijestiti da ćemo glasovati o političkom usmjerenju radnog dokumenta u kojem kao odbor AFKO potvrđujemo našu spremnost da razmotrimo stav vijeća i dajemo mandat našem e, pregovaraču da uspostavi kontakt s vijećem u ovoj fazi prije pregovora i također komisiji da pripremi daljne potrebne korake za e, pregovarački tim kako bi započeli formalni pregovori i još jednom vas e, obavještavam da će se formalni pregovori držati naše odluke o formalnom mandatu i sastavu pregovaračke ekipe nakon što dobijemo konačnu potvrdu vijeća da je vijeće spremno pregovarati na temelju naših stavova. Dakle, želim vas zamoliti sada da se izrazite za ili protiv. Dakle, koji je za ovu potporu koju dajemo gospodinu Haoregiju? Tko je za? Tko je protiv? Nitko? Suzdržani? Nema. Dakle, Ramone. To je mi je zahtjevu udovoljeno. Zatim e, prelazimo na e, drugo glasovanje, a to je mišljenje Paora Rangela o o Europske unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela. Okay. Can we, start vote? Možemo li započeti s glasovanjem? Kompromis A, tko je za? Ponavljam, kompromis A, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, tko je za? Sve za, amandman 3. Protiv? Provjerit ćemo amandman 3. Otvoram glasovanje. What is the EPP doing? I don't know. I don't know. Okay, The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se amandman 4. Tko je za? protiv, provjerit ćemo mandan 4, otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. And it is adopted to... Usvaja se. je glasova za i osam protiv. Amandman pet. tko je za, provjerit ćemo, mislim da je većina za, ali jedno ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Yeah, we try. Yeah. We are doing our best here. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. And it is adopted. Usvaja se. Amandman šest Imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? But I'm not sure. Mislim da je ista većina, no moramo to provjeriti. Prvi dio amandmana šest The vote closed. It's nine to... glasovanje. Devet glasova za, osam protiv. Možemo li odmah prići na elektroničko glasovanje o drugom dijelu? Otvaram glasovanje. The Također se usvaja. Kompromis B, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis C, tko je za? Ispričavam se, imamo glasovanje po dijelovima. Tko je za prvi dio? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi, drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12, imamo također glasovanje po dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13, tko je za, 13, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 koji je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 16 koji je za, protiv suzdržani usvaja se. 17 koji je za, protiv suzdržani usvaja se. 18 koji je za, 18 koji je za, protiv suzdržani odbija se. 19 koji je za, protiv suzdržani odbija se 20 tko je za protiv suzdržani odbija se 21 tko je za protiv suzdržani usvaja se 22 tko je za protiv suzdržani odbija se 23 tko je za protiv suzdržani odbija se 24 tko je za protiv suzdržani odbija se 25 tko je za protiv suzdržani, usvaja se, mislim. Provjerit ćemo 25. amandman. Vote is closed. Zatvoren glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. <laughs> Twenty-six now. Twenty-six who is in favor? Dvadeset šest tko je za? protiv, suzdržani, usvaja 26. 26, ko je za? Provjerit ćemo 26. Zatvoram glasovanje. Is 9 to 7 adopted. 9 glasova prema 7. 27. Ko je za? Against. Protiv. Provjerit ćemo 27. vote is open. Closed. And it is a... Zatvoram glasovanje. 8 naprema 7. 28. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo 28. amandman. It's adopted. Kompromis D, who is in favor? Kompromis D, tko je za, protiv, je usvojan se. 30 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 41, tko je za, protiv, suzdržani, ispričavam se, provjerit ćemo 41. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. It's adopted. Usvaja se. 42, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 po dijelovima, prvi dio, tko je za, protiv, provjerit ćemo 44, prvi dio. Post is closed and it is... Uh, glasovanje odbija se. Drugi dio tko je za? ne razmatra se. 45. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 46. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 47. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. 47. amandman. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje odbija se 48 tko je za protiv je. odbija se 49 tko je za protiv provjerit ćemo 49 amandman otvaram glasovanje The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 50 tko je za? Provjerit ćemo. The vote is open. The vote... Zatvaram glasovanje. Odbija se. 51. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. I na kraju završno glasovanje Elektronički putem. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Osvaja se, čestitke Paulu. A, moram vas obavijestiti da smo imali postupak o delegiranim aktima o europskim političkim strankama i zakladama imali smo rok za ulaganje prigovora na delegirani akt, dakle na sadržaj istoga i na rad Europskog registra stranaka i zaklada. Imali smo prijedlog prigovora u skladu sa člankom 105. Rok je istekao 29. listopada i nije bilo nikakvih prigovora, nikakvih zahtjeva za produljenje roka, što znači da odbor AFKO neće predložiti rezoluciju o ovom pitanju, no kao što sam već rekla, klubovi još mogu prikupiti 40 popisa zastupnika i uložiti prigovor na plenarnoj sjednici. Završili smo s glasovanjem. Nažalost moramo još jednom prekinuti jer smo bili prebrzi. Morat ćemo malo pričekati za početak sastanka sa nacionalnim parlamentima u 10 sati i 30 minuta, tako da ću vas zamoliti za malo strpljenja i da prekinemo sastanak eh, do 10.30 i minuta. Hvala vam. tu ih mm <laughs>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

Hvala dear colleagues, I, I would like you to take the seats. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Oni koji međusobno razgovaraju nas ne slučaju. Teško je natjerati Richarda da, da sjedne. Pozdravljam vas srdačno na ovom sastanku. Doista mi je drago što započinjemo s novom tradicijom u ovom odboru, jer koliko čujem u povijesti odbora nismo imali sastanke s nacionalnim parlamentima, tako da sam doista ponosna što smo naišli na vaš odaziv, što ste prihvatili naše pozive i želim zahvaliti svim predstavnicima 13 nacionalnih parlamenta koji su ovdje prisutni i želim pozdraviti Marka Angela iz e, Luksemburga, predsjednik Luksemburškog predsjedništva, ali je u Luksemburškom parlamentu predsjednik odbora za e, vanjske i europske poslove, obranu, suradnju i imigraciju u zastupničkom domu Luksemburškog parlamenta i želim također pozdraviti ministra Nikolasa Šmita Vjerojatno imate osjećaj da se vaš naporan rad primjeće kraju, no još uvijek trebamo iskoristiti do posljednjih trenutaka trajanje Luksemburškog predsjedništva. Želim zahvaliti gospodinu Šmitu na njegovom dolasku ovdje i nadamo se da će nam se uskoro priključiti i prvi potpredsjednik Europske komisije koji je izrazio zanimanje za sudjelovanje na našem sastanku, no nažalost pozvan je na sastanak u Ankari jučer na, na večer. Kao što znate, u Ankari se odvijaju važni pregovori između Europske unije i Turske vlade, tako da je morao otići tamo, ali umjesto njega imamo e, direktora Paskana Dimija iz Europske komisije koji će zamijeniti prvog potpredsjednika Europske komisije gospodina Timmermansa. Neću sve pozdravljati pojedinačno jer uvijek nekoga ispustim, tako da vas pozdravljam sve zajedno, no također su tu i e, kolege iz Norveškog parlamenta koji su nam se priključili i doista mi je drago što ih mogu pozdraviti ovdje. Također vas obavještavam da smo od Lorda Bozela, predsjednika odbora za Europsku uniju Doma Lordova u Ujedinjenoj Kraljevini zaprimili pismo u kojem skreće našu pozornost, odnosno izražava svoju zabrinutost činjenicom da u okviru ove rasprave koje ćemo uskoro imati dakle predlaže da bismo trebali i se pozabaviti pitanjem i europskog nadzora nad međuparlamentarnim agencijama i tijelima. Dakle, možemo izaći izvan okvira naše rasprave i pozabaviti se europskim agencijama ako tako budete željeli. Dobili smo također još jedan dopis Lorda Bozela koji je prosjeđen svim sudionicima na našem sastanku, a to je dopis e, s tripartitnog sastanka članova Doma Lordova i Donjeg doma Britanskog parlamenta, odbora i e, britanskih zastupnika. Oni su imali sastanak 5. studenog e, i to je dokument s tog sastanka koji su htjeli podijeliti s nama, tako da smo vam ga proslijedili. Zašto održavamo ovaj sastanak danas? suočavamo se s teškim vremenima u Europskoj uniji, ali također moramo kao parlamentarni zastupnici e, nadići ove svakodnevne manje probleme i sagledati naš institucionalni okvir i mjeru u kojoj nam taj okvir dopušta da se suočimo sa postojećim izazovima. Želimo čuti vaše mišljenje o izvješću gospođe bresa i gospodina Broka o poboljšanju funkcioniranja Europske unije potpunim iskorištavanjem potencijala Lisabonskog ugovora i također o izvješću gospodina Verhofstadta o budućoj evoluciji institucionalnog okvira a to je sve povezano sa postojećim izazovima koji su razotkrili brojne slabosti, ali također i ukazali na potrebu da se pozorno razmotre institucionalni instrumenti, arhitektura i sposobnost upravljanja Europskom unijom, pri tome vodeći računa ne samo o učinkovitosti, nego i o demokratskoj legitimnosti i odgovornosti europskih donositelja odluka. Imamo e, dva dijela sastanka. Prije podne ćemo imati raspravu o institucionalnoj evoluciji Europske unije, a poslije podne ćemo imati ujedno i saslušanje koje će biti posvećeno parlamentarnom nadzoru nad izvršnom granom vlasti u Europskoj uniji. Odmah ću predati riječ našim panelistima. Slučajno su to tri muškarca. U Europskom parlamentu nismo uvijek zadovoljni činjenicom što uglavnom muškarci sjede na podiju, ali to ovisi o institucijama iz kojih dolaze. Dakle, gospodin Angel, predsjednik odbora za vanjske europske poslove u Luksemburgskom parlamentu i također predstavnik Luksemburškog predsjedništva. Nadam se da naši glavni govornici neće govoriti dulje od 10 minuta. Molim ih da se pridrže tog zadanog vremena. Hvala. E, hvala gospođo Danuta i hvala svim zastupnicima na ljubaznom pozivu na ovaj sastanak. Kao što je predsjednica već spomenula, ovo je ključan trenutak za Europsku uniju jer se ona sada suočava sa brojnim političkim izazovima. Institucija Europske unije i međuparlamentarni dijalog treba prilagoditi kako bi se učinkovito suočili s tim izazovima. Drago mi je stoga što Europski parlament želi uključiti nacionalne parlamente u širi politički dijalog kao što pokazuje i radni dokument gospođe Brese, gospodina Broka, izvješće gospodina Frhoštata i također međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu. Naš širi politički dijalog je od ključne važnosti iz dva razloga. Kao prvo i Europski parlament i nacionalni parlamenti suočeni su s činjenicom da izmjene i dopune ugovora neće biti izgleda moguće u skoroj budućnosti. No istovremeno znamo da postoje brojni razlozi za poboljšanje rada europskih institucija i za poboljšanje provedbe europskog prava. I drugo, iznad svega, mislim da ćemo se svi složiti da uloga parlamenta i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta se treba ojačati što prije. Zbog toga politički dijalog kao takav, a i dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta su važniji nego ikad. Moramo ojačati našu suradnju s obzirom na bolji nadzor nad izvršnom granom vlasti na nacionalnoj razini, na razini vijeća. Naravno, ne smije doći do preklapanja ovlasti i niti e, miješanja, ali postoje također mogućnosti za suradnju između parlamenta na europskoj razini i na nacionalnoj razini. I time ću se upravo pozabaviti danas, budući da sam uvjeren da suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta može značajno pridonijeti stvaranju legitimnije Europske unije. Ne smatram da Europska unija ima demokratski deficit, ali svakako je treba više približiti građanima i zbog toga su nam potrebni nacionalni parlamenti. To je također razlog zašto mora postojati bolja suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. U okviru parlamentarne dimenzije Luksemburškog predsjedništva mi smo se aktivno uključili u europske poslove i naša suradnja sa Europskim parlamentom je bila doista plodonosna. Također nacionalni parlamenti shvaćaju ozbiljno europske poslove kao što pokazuje i inicijativa Luksemburškog predsjedništva za produbljenje političkog dijaloga i poboljšanje uloge nacionalnih parlamenta kada je riječ o načelu subsidijarnosti. Pod mojim predsjedavanjem održana su dva sastanka kozaka koja su se bavila tim pitanjem u srpnju i u listopadu i tada smo također razmatrali pitanje žute kartice i zelene kartice. I sljedeći takav sastanak koji će se održati za tjedan dana će se također baviti tim pitanjima. Također pod predsjedavanjem Luksemburškog parlamenta održana je konferencija o članku 13. o ekonomskom upravljanju i usvojena je. Kada je riječ o postupku žute kartice, dva sastanka Kosaka pokazala su da većina parlamenta smatra da postupak žute kartice treba poboljšati, no bez izmjena ugovora. Nadalje, uvjeren sam da Europska komisija treba uložiti veće napore u osiguranje bolje kvalitete i bržih odgovora na obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenta. Kada je riječ o uvođenju zelene kartice i njezinog područja primjene u političkom dijalogu, treba biti fleksibilan u vezi sa postupovnim e, pitanjima, naročito kada je riječ e, o e, predlaganju novih europskih zakona. Podsjetit ću vas na te tri inicijative koje se odvijaju u sklopu postupka zelene kartice koje su pokrenute ove godine. Dakle, prva je inicijativa Doma Lordova o rasipanju hrane koja je prekupila podršku 17 od 41 doma parlamenta i Također dobili smo pozitivan odaziv od komisije prije dva dana. Druga inicijativa, takozvana zelena kartica, je inicijativa naših latvijskih kolega i bavi se direktivom o audiovizualnim uslugama, a imamo također i treću inicijativu o društveno odgovornom poslovanju koja je predstavljena prije nekoliko tjedana i to je učinila Francuska nacionalna skupština i koju će sada razmotriti parlamenti. Treba postojati prag, rok i e, hodogram za sudjelovanje u postupku zelene kartice. O tome će se ponovno razgovarati na e, sastanku Kosaka u Luksemburgu idućeg tjedna. E, u vezi sa zelenom karticom htio bih dodati da bi bilo korisno uključiti što više Europski parlament u taj postupak. Naravno, Europski parlament, sukladno članku 225 ugovora, ima pravo tražiti od komisije podnošenje zakonodavnih prijedloga. No, E, svaka zelena kartica koju podržava Europski parlament e, svakako će imati i veću težinu. Dame i gospodo, prije nego što zaključim, htio bih e, čestitati gospođi Brese, gospodinu Broku na njihovom random dokumentu i reći nekoliko riječi o međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu. Radni dokument e, jasno prepoznaje potrebu za produbljenje uloge Europske unije, budući da se ona suočava sa brojnim izazovima od izbjegličke krize, sigurnosnih pitanja, klimatskih promjena, financijskih i gospodarskih kriza, sve do poboljšanja gospodarskog upravljanja, što uključuje i socijalnu dimenziju. Pozdravljam e, vašu dimenziju da se nađu moguća rješenja za uključenje Europske unije bez izmjena ugovora, no nisam siguran ne zahtijevaju li neki prijedlozi u izvješću izmjene ugovora. No, u svakom slučaju treba razmisliti o svim tim prijedlozima i to trebamo za to e, započeti danas i iznači sva moguća rješenja i to što prije kako bi Europska unija bila spremna za suočavanje s izazovima. To je naročito važno s obzirom na spomenute izazove, ali također i s obzirom na područja kojima se bave nacionalni parlamenti, naročito europski semestar i bolje provođenje europskih direktiva i politika. Kada je riječ o gospodarskom upravljanju, nacionalni parlamenti suočavaju se sa istim problemom kao i europski parlament. Naročito e, smo često zanemarani od strane izvršne vlasti, naročito kada je riječ o e, sudjelovanju među parlamentarnih tijela izvan europskog okvira ESM, recimo europski stabilizacijski mehanizam i fiskalni pakt. To bi trebalo ugraditi u europsko pravo što prije, kao što predlaže i radni dokument. Svjesan sam činjenice da će se ovaj radni dokument e, kasnije razmatrati, ali imam e, molbu koja se odnosi na ulogu nacionalnih parlamenta. Kada je riječ o točki 9. radnog dokumenta, doista bi mi bilo drago kada e, bi se uloga nacionalnih parlamenta u, u Lisabonskom ugovoru u člancima 25 i u protokolu ovog ugovora se spomenula također uloga Kosaka se treba izričito spomenuti. Naglašavam izričito u tom kontekstu. Kada je riječ o međuparlamentarnoj suradnji u vezi sa točkom 9 i točkom 10 radnog dokumenta u kojem stoji da ne smiju se osnivati zajednička tijela za donošenje odluka. Mislim da bi u tom smislu bilo bolje imati jednu prethodnu raspravu u forumima u kojima se parlamenti bave tim pitanjima. Naročito na e, konferenciji predsjednika europskih parlamenta koja nadgleda parlamentarne aktivnosti na europskoj razini kako bi svi parlamenti Europske unije mogli razmijeniti mišljenja o tim važnim pitanjima i to na otvoren način. Naravno, u današnjoj raspravi nećemo imati dovoljno vremena, ona neće biti dovoljna budući da nacionalni parlamenti nisu imali dovoljno vremena za e, pripremu i analizu e, radnog dokumenta, samo deset dana nismo mogli raspraviti o tome u našim odborima ni e, na plenarnim skupštinama kako bismo mogli dati adekvatan doprinos ovoj raspravi. Naravno također imamo i e, dokument o međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu koje nam je e, proslijedila gospođa Hübner i proslijedila je predsjedniku Šulcu i koji vodi bolje računa o odnosu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I tu se slažem da ne smije biti uplitanja u ovlasti. Slažem se da komisija treba dati detaljnije obrazloženje načela subsidijarnosti i slažem se da e, zajednički kriteriji za e, praćenje poštivanja načela subsidijarnosti bi svakako bili dobrodošli. Također slažem se da treba postojati rasprava o tome je li međuinstitucionalni sporazum e, dobar okvir za odlučivanje u međuodnosu nacionalnih parlamenta i na kraju trebamo i dalje razmatrati moguće produbljenje našeg dijaloga kao što upravo činimo danas, a taj dijalog tako će treba spomenuti u radnom dokumentu. Poboljšanje našeg dijaloga je od ključne važnosti za nacionalne parlamente. U domu zastupnika u Luksemburgu htjeli bismo imati pozitivniju ulogu u procesu koji će voditi do osvajanja europskog zakonodavstva. Nakon početnog entuzijazma u vezi sa Lisabonskim ugovorom, mi kao i ostali nacionalni parlamenti e, brzo smo osjetili da postupak subsidijarnosti unatoč njegovoj važnosti može odati dojam da je uloga nacionalnih parlamenta e, ograničena na to da zadržavaju europske integracije. Da su prosto tome produbljeni politički dijalog i postupak zelene kartice omogućili bi nacionalnim parlamentima da odigraju doista odlučujuću ulogu u produbljenju integracije. U tom smislu Također, e, radno se očekujem e, suradnju s vama i e, sa nacionalnim parlamentima. To su prioriteti Luksemburškog predsjedništva i također našeg doma zastupnika. I na kraju, ako želite ostvariti bolju suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, to se ne može odvijati samo u Briselu i u Strasburu, nego treba početi e, na domaćem terenu, dakle trebamo početi od političkih i stranačkih razina. Recimo moja stranka puta godišnje organizira e, sastanak e, svih pripadnika iz parlamenta, naročito zastupnika u parlamentu, ali važno je da se možemo sastati kao pripadnici stranke, a osim toga kao e, predsjednik e, odbora e, za europske poslove luksemburgskog parlamenta imamo svaki tjedan sastanak našeg odbora koji, na koji su pozvani i naši zastupnici. Naravno, to je lakše organizirati zbog blizine. I jednom mjesečno u Strasburu imamo također takav sastanak i na dnevnom redu je isključivo e, razgovor sa našim kolegama iz Europskog parlamenta. Dakle, suradnja između Europskog i nacionalnih parlamenta i unutar nacionalnih parlamenta je važna na institucionalnoj razini, ali je također važna i kod kuće. Hvala na pozornosti. Hvala Mark. Hvala vam lijepa, Mark. Nećemo sada pljeskati, jer ćemo vjerojatno pljeskati svima, pa ćemo odmah prijeći dalje na ministra Nikola Šmita. Nikola Šmit, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, kako nacionalni zastupnici, tako i zastupnici Europskog parlamenta. Odmah vam moram reći da naravno mi vršimo Luksemburško predsjedništvo, da sam ja ministar zadužen za odnose s Europskim parlamentom, ali ova mišljenja koja vam predstavljam su djelomično i moja osobna mišljenja i nemojte smatrati sada da govorim u ime Luksemburškog predsjedništva vijećem. Dakle, ova moja razmišljanja su razmišljanja isključivo predsjedništva Luksemburga. Kao prvo, želimo reći da podržavamo ovaj vaš okvir za razmišljanje i vrlo mi je drago što se mogu obratiti vašem interparlamentarnom sastanku o institucionalnom razvoju Europske unije te ulozi nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. S velikom pažnjom sam pratio rad na radnom dokumentu gospođe Breso i gospodina Broka. Smatram da nam taj dokument doista daje korisne i zanimljive ideje kako bismo nastavili sa postupkom razmišljanja unutar Europske unije, a isto tako i izvješće gospodine Verhofštata. Započeo bih s time što bih citirao jednu anketu koja je prije nekoliko godina izvršena od zaklade Bertelsmana. Tamo sam bio jučer. Rezultati te ankete su zanimljivi zato što 72% ispitanika, europljanja, europskih građana potvrđuju da se europska politika, to je europske politike prema njima trenutno kreću u krivom smjeru. To čini se potvrđuje e, jednu vrstu euroskeptičnog trenda unutar naših država članica, unutar Europske unije i čini se da je to dosta važan trend. To je, rekao bih, loša vijest, ali postoji dobra vijest, budući da 60%, malo više od 60% ispitanika u državnom članicama zone smatraju da treba ojačati političku i gospodarsku integraciju Unije. I stoga smatram da se trenutno u Europi vodi prava rasprava o e, politikama i mislim da je to i u potpunosti normalno u demokraciji, da se možemo postavljati pitanja o e, dobrom ili lošem smjeru u kojem se kreću politike, a ono što čini se udružuje većinu europskih građana je uvjerenje da je kao prvo europska integracija neophodna, a isto tako kao drugo da dakle oni žele da postoji jača politička i ekonomska integracija unutar naše unije. ta želja europljana, naših sugrađana koji traže jaču Europu, sposobniju Europu za djelovanje, sposobniju za pružanje odgovora na e, velike izazove. Kada danas govorimo o izazovima, onda znamo o čemu govorimo, jer zapravo svaki tjedan vidimo da se izazovi samo povećavaju s kojima je Europska unija suočena, bilo da se radi o migracijama, terorizmu, o sigurnosti oko Europske unije, jer je dovoljno pogledati samo naše susjedstvo kako bismo se uvjerili da je Europa doista okružena velikim problemima i istinskim prijetnjama. Ako razmišljamo kako možemo doista odgovoriti na to da, da odgovorimo na potrebe naših građana, da pojačamo političku i gospodarsku integraciju, onda mislim da je to vrlo pohvalno i mislim da ste vi pokrenuli vrlo dobru inicijativu u tome što ste udružili s jedne strane predstavnik nacionalnih parlamenta, s druge strane predstavnik Europskog parlamenta kako bismo o tome razmislili. Ne moram posjetiti na važnost nacionalnih parlamenta, ne samo za naše države, nego i na razini Europske unije, budući da članak 12. o načinu funkcioniranja Europske unije nalaže da na sve pamenti moraju sudovati u dobrom radu Europske unije. Dakle, oni nemaju samo marginalnu ulogu, e, to, to nisu samo tijela koje se konzultiraju sve na vrijeme, to su važni politički akteri, a prije svega u ovim vrlo specifičnim razdobljima u kojima sada nalazimo, oni moraju odigrati važnu ulogu. Isto tako je jasno da u tom postupku promišljanja koje će, nadam se, kao rezultat postići novu međuvladinu konferenciju u dogodno vrijeme, da tu naravno nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu. Što se tiče konvencije, mislim da su tu doprinosi nacionalnih parlamenta bitno utjecali i na uspjeh konvencije, jer je to ipak bio uspjeh ne kažem to zato što sam ja imao dobro se u tome sudjelovati, nego zato što mislim da ulogu nacionalnih parlamenta u tom kontekstu treba naglasiti. Neću se vratiti niti na ulogu Europskog parlamenta. Naravno da je uloga Europskog parlamenta ojačana, produbljena, poširena Lisabonskim ugovorom. A tu isto tako smatram da je to u normalno. Zato što je Europski parlament sada tijelo gdje se izražava europska demokracija i u potpunosti možemo biti s time zadovoljni. Što se tiče moguće revizije ugovora, naravno treba polaziti od toga da trenutna konfiguracija nije svakako krajnja konfiguracija, nju trebamo moći prilagoditi, poboljšati već prema onome što se dobro naglašava i u ova dva izvješća. No isto tako mislim da još uvijek imamo dosta manevarskog prostora. Dosta manevarskog prostora zato što se institucionalni rad može poboljšati, produbiti u praksi i mislim da je vaš odbor i dokaz za to kako se može ojačati um, interinstitucionalna suradnja na europskoj razini. Isto tako mislim da to možemo postići, a da ne zadinamo ugovore, već da poboljšamo neke interakcije između institucija. To je ono što činimo i danas uh, putem uh, pregovora o interinstitucijskom dogovoru. Tu cilj tog dogovora svakako nije promijeniti ugovore, ni pošto, to nije niti u našoj nadležnosti, već da pokušamo sagledati kako pojedine institucije, parlament, komisija, vijeće mogu bolje zajedno surađivati, interagirati, kako možemo postići e, poboljšanje e, donošenja opstvog zakonodavstva, jer treba udružiti te tri institucije, a prije svega dvije institucije koje nazivamo suzakonodavcima, kako bi bolje surađivale. A zatim, nakon toga, naravno, treba vidjeti jesu li nam potrebne neke prilagodbe kroz reviziju ugovora. Ali prije nego što pristignemo do tog trenutka, i to se naglašava u izvješćima, trebamo iscrpiti sve ostale mogućnosti koje nam nude trenutni ugovori. Mislim da ima velik broj mogućnosti koje još uvijek možemo iskoristiti. Evo, primjer migracija. to što se teško obhodimo sa problemom migracijama, to nije problem ugovora, niti toga što nam ugovori ne pružaju instrumente. Instrumenti su tu, ali treba postati politička volja da se oni iskoriste i da se ide u smjeru zajedničke politike o migracijama. Sve ono što se sada tiče europske sigurnosti, s time je isto tako Dakle, mislim da je tu suradnja s nacionalnim parlamentima vrlo važna. Samo jedna riječ e, o još jednoj temi. Naravno da moramo imati dosljednost u našem institucionalnom ustroju. Ne možemo, kao što to neki traže ili predlažu, izravno uključiti parlamente, dakle nacionalne parlamente, u zakonodavni europski postupak. Mislim da nacionalni parlamenti sudjeluju u okviru postupka subsidijalnosti u tome i tu nacionalni parlamenti imaju mogućnost vršenja utjecaja koja nije zanemariva, ali ne možemo na neki način od nacionalnih parlamenta učiniti trećeg zakonodavca unutar europskog zakonodavnog postupka. Jer što bi onda napravilo vijeće? Budući da onda vijeće zapravo ne bi imalo više veliku ulogu u tome. Dakle, te ti prijedlozi, ti, zahtjevi, odakle god oni pristigli, mi se čine da su potnosti nedosljedni sa e, institucionalnim sustavom kojeg trenutno imamo. E, na kraju bih iznio dvije primjedbe o dvijema specifičnim temama, kao prvo eurozona. Što se toga tiče, Mislim da tu moramo ojačati eurozonu, moramo vidjeti određen broj odredbi. Upravljanje eurozone se može poboljšati i postoje prijedlozi i unutar e, dokumenta Petro predsjednika i sada isto tako i od strane komisije u e, njenom dokumentu od 21.10. Taj postupak se može e, poboljšati i treba ići još i dalje. Podjela suverenosti u eurozoni treba promicati, treba ojačati. Mislim da smo svi bili svjedoci velike krize i odgovora na tu krizu. Odgovori koji su kad kad bili predishitreni i što se toga tiče mislim da moramo ojačati upravljanje eurozone. A što se tiče e, mojeg dosjea, to je socijalni dosje, mislim da taj socijalni dosje moramo uključiti u upravljanje eurozone. Zbog toga bi bilo i korisno da uravnotežemo to upravljanje tako što bismo ustanovili neko tijelo, primjerice Eurogrupu za socijalna pitanja, ali u tu svrhu ne moramo promijeniti ugovore, to se sve može napraviti na pragmatičan način. Zatim druga točka, naravno trebamo imati financijsku, eh, financijski kapacitet za eurozonu, tu nam, su nam potrebni ugovori i tu mislim da smo svjesni da ne možemo imati ekonomske monetarnu uniju, a da nemamo proračunske kapacitete, financijske kapacitete, a oni koji kažu proračunske kapacitete, naravno kažu isto tako i da treba imati i izvore, vlastite izvore kako bi se financirala ta, taj, taj proračunski kapacitet. Dakle, promjena nekih međuvladinih ugovora bi u tom kontekstu bila važna, ali ne u prevelikoj mjeri. I zatim što se tiče ojačanja demokratskog nadzora eurozonom, dakle imamo parlamentarni nadzor kako od strane nacionalnih parlamenta, tako i od strane Europskog parlamenta i taj parlamentarni nadzor bi trebao više biti uključen na svim razinama europskog semestra. Još jedna posljedna točka, socijalni protokol. Postoji dosta osoba koji traže takav socijalni protokol zato što smo konstantno izloženi nesigurnosti u odnosu između s jedne strane e, e, prava na slobodu koji su važni za unutarnje tržište, a s druge strane socijalnih zahtjeva, e, temeljnih prava, a sada kada komisija predlaže uspostavu socijalnog stupa, onda mislim da moramo reći točno koja bi bila uloga tog socijalnog stupa, vezano u slobode na tržištu. Ne možemo propustiti Europskom sudu pravde uz e, sve e, svo njenih zasluga s moje strane e, ona njoj svu obvezu da donosi odluke o odnosu između načela slobode na unutarnjem tržištu, a s druge strane ljudskih prava. Što se tiče prijetnji s kojima smo danas suočeni, mislim da bismo kao prvo trebali vrlo brzo uspostaviti sve ono što nam ugovori dopuštaju da uspostavimo. Trebamo iskoristiti u ono što je već zapisano u ugovorima. Postoje neke faze koje još nismo pokrenuli i sada trebamo krenuti upravo na to. Primjerice, neki gore se može aktivirati članak 42.7 koji bi nas trebao pozvati da sada se brzo krećemo unaprijed i solidarnost treba dobiti konkretan oblik. Zato što ne možemo imati solidarnost koju neki vrše, e, neki koji daju resurse, koji provode aktivnosti, e, da je jedna država posebno vojno izložena, a da moramo znati da ona to ne čini samo za sebe, već za cijelu Europsku uniju. I stoga se ta solidarnost treba izražavati ne samo putem riječi e, i putem izjava, već i konkretno bilo putem e, vojnih ili drugih doprinosa, ali ako to nije moguće, onda isto tako moramo promisliti o tom financijskom pitanju. Zato što ne možemo s jedne strane prigovoriti nekoj državi zbog toga što više ne poštuje pakt o stabilnosti i rastu, zato što se želi pobrinuti za sigurnost cijele Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa na svemu što ste rekli uključujući i to da pozivate na političku volju, na povratak političke volje. Hvala vam na ovoj vrlo važnoj viziji koju ste nam pružili i vezano uz rad našeg odbora ovdje u AFKU. A sada u ime Europske komisije gospodin Pascal Dini. Izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, dobro svima. Kao prvo želim prenijeti isprike prvog potpredsjednika Franca Timmermansa što ne može biti samo ovdje danas, ali on je pozvan na sastanak u Tursku i to jučer popodne i kao što znate trenutno pregovaramo s turskim vlastima o akcijskom planu i morao se vratiti tamo kako bi raspravio s njima nekoliko vrlo važnih elemenata tog akcijskog plana. Danas ujutro bih iznio nekoliko primjedbi o odnosu nove Europske komisije nacionalnih parlamenta da vidimo što se promijenilo i naravno da potvrdim pred predstavnicama nacionalnih parlamenta da se je nešto promijenilo. Svakako smo mi strane komisije pokušali proizvesti promjenu. Kao prvo kada je komisija stupila na dužnost, onda smo imali taj velik slogan da budemo veliki kada se radi o velikim stvarima, mali kada se radi o malim stvarima. Ovaj put smo htjeli stvoriti novi odnos s nacionalnim parlamentima. Što to znači, osim ovih samih riječi? To znači da imamo prvog potpredsjednika koji je zadužen za interinstitucionalne odnose, prije svega za odnose s nacionalnim parlamentima. To znači da je to podijeljena odgovornost sada u okviru kolegija nikad nismo imali toliko mnogo sastanaka između članova kolegija i nacionalnih parlamenta, bilo da se radi na razini odbora ili plenarne sjednice. Nakon više od godinu dana smo imali više od 200 posjeta i sastanaka između predstavnika Europske komisije i nacionalnih parlamenta. Još jedna stvar je ta kako vršimo korespondenciju, dakle pisani dijelog s nacionalnim parlamentima. Od 1. rujna ove godine smo uveli novi način odgovaranja na obrazložena mišljenja i isto tako na mišljenja koja općenito zaprimimo nacionalnih plamenata u okviru političkog dijaloga. A ti odgovori bi trebali biti više političke prirode, njih e, su potpisuje e, prvi potpredsjednik i povjerenik koji je zadužen za to pitanje, a u prilozima na taj odgovor mi pružamo sve tehničke elemente, a isto tako svi nacionalni pamenti zaprimaju i jedan papir sa političkim odgovorom, što je zapravo ono što se od nas i zahtjeva. U svibnju ove godine smo usvojili paket o boljem donošenju propisa, koji sadrže nižu elemenata s ciljem da povećamo razinu konzultacije kojeg imamo, dakle od dozdo prema gore prije nego što komisija iznese prijedlog. Iako smo poticali na svoje pamente da u potpunosti iskorištavaju tu mogućnost, da nam iznesu komentare, argumente i to već malo rano u zakonodavnom procesu. Mislim da se naši odnosi s nacionalnim parlamentima razvijaju nabolje. žute kartice su opale u proteklih dvije godine, imali smo samo dva slučajeva u tom razdoblju sa žutim karticama i naravno svatko može potomačiti tu brojku različito, znači li to da e, je Europska komisija e, se poboljšala po pitanju poštivanja načela socijalnosti ili to znači da postoje drugi faktori koji su tu ulogu. Svakako smo na kraju posljednje Europske komisije imali opadanje u broju zakonodavnih prijedloga, što obešava isto tako ovaj pad u broju žutih kartica, ali ne u ovoj mjeri u kojem to sada vidimo. Isto tako što se tiče obrazloženih mišljenja, 2013. smo imali 88 obrazloženih mišljenja, dakle izraze zabrinutosti od nacionalnih pomenata po pitanju poštivanja subsidijalnosti, prošle godine 21, a ove godine do danas osam. I ja mislim da je to pozitivan razvoj, zato što ono što smatram pozitivnijim programom doista svijeta napreduje. Prošle godine smo imali šesto e, razmjena pisama s nacionalnim parlamentima u okviru političkog dijaloga, a naravno e, aktualni primjer toga je bila prva ikad zelena kartica, dakle doprinos od strane 17 nacionalnih parlamenta za to što su predložili Europskoj komisiji da iznese prijedlog vezano uz e, bacanje hrane. Prvi potpredsjednik Franz Timmermans je već prije rekao da e, Kozak u potpunosti podržava postupak zelene kartice, zato što je to sastavni dio ugovora to ne zahtjeva nikakvu promjenu ugovora. I mislim da su dva elementa za nas vrlo važna. Što se ovoga tiče kao prvo sam timing. Zelene kartice koje smo zaprimili od Doma Lordova jednog kraljevstva je pristiglo u pravom trenutku, zato što je Europska komisija upravo radila na novom zakonovnom paketu o cirkularnoj ekonomiji. Dakle, taj doprinos je doista pristigao u pravi čas a to je vrlo važno i pokazuje važnost i relevantnost samog tog mehanizma. Kao drugo, broj nacionalnih plamenata i domova koji sponzoriraju tu inicijativu. To je isto tako važan pokazatelj. Imamo 41 dom i tu su projekte vrlo važne jer što više nacionalnih plamenata podrže neku inicijativu, pokažu da postoji istinski interes na nacionalnoj razini za neku inicijativu Europske komisije, to više to ima težine i to više Europska komisija to mora uzeti u obzir. I drago mi je što ste vi, gospodine Anželu, spomenuli da je Europska komisija nedavno odgovorila na to u jednom prvom iskustvu i mi se veselimo time što ćemo vidjeti e, hoće li ove nove dvije inicijative koje smo pojavili također biti uspješne. Naravno, postoje neki detalji koje moramo odrediti unutar nacionalnih parlamenta, dakle tko sponzorira zelenu karticu, trebali bismo možda imati prag, što ako neki nas pamet želi povući nešto ili dodati nešto inicijativi, ali mislim da se tu radi o samom mehanizmu svega toga, a e, sve u svemu možemo reći da se inicijativa i tekako isplati. I prošli tjedan smo zaprimili pismo od jednog drugog predsjednika vlade koji traži neki drugi mehanizam sa drugom karticom, to evo samo uzgled rečeno. Isto tako i tekako pozdravljamo i ohrabrujemo i interparlamentarnu koordinaciju i suradnju. Opet mislim da se tu radi o brojkama. Pri, primjerice, jako pozdravljam inicijativu koju su poduzeli neki nacionalni parlamenti da u radnom programu Europske komisije identificiraju koji su to prijedlozi koji će možda biti problematični jednom kada se o njima krene raspravljati i pokušali su kontaktirati svoje pandane u drugim državama članicama <clears throat> te izraditi zajedničko stajalište na rad Europske komisije. Mislim da je to dosta snažan alat i to je korisno. Mi potičemo tu interparlamentarnu suradnju i to posebice u ranoj fazi postupka. I zaključit ću time što ću reći da što se tiče upravljanja eurozone, e, je Europska komisija vrlo aktivna i konkretno sudjeluje u tim raspravama Zaprimili ste izvješće Petero predsjednika o produbljivanju ekonomske monetarne unije. Mi predlažemo da se radi u dvije faze. Dakle, prvo da vidimo kakvo je stanje i da zatim u jednoj drugoj fazi vidimo što se stvarno može učiniti u okviru ugovora. I kao drugo planiramo jedan vrlo ambiciozni program što se tiče vanjskog predstavljanja e, eurozone i veselimo se raspravi o toj temi ovdje u ovom domu, isto tako i u vijeću gdje sam se već saznao, saz, gdje sam već da postoje neke zabrinutosti. Dakle, mi jako potičemo interparlamentarnu suradnju te pozdravljamo sve inicijative. Naravno, ako je to u mogućnosti trenutnih ugovora e, i isto tako jako to predlaže neke eventualne pomene u budućnosti. Najpša hvala, hvala vam e, na ovom optimizmu i hvala i u ime nacionalnih parlamenta. Dakle, dragi kolege, sada prelazimo na samu srž rasprave. Prije nego započnemo, želim vas obavijestiti o jednom tehničkom pitanju, jer ćete ulaziti i izlaziti, no samo želim reći za sve one koji dolaze iz nacionalnih parlamenta da su pozvani na ručak u e, restoran, zastupnički restoran broj 4 dakle nakon ovog prvog jutarnjeg zasjedanja nakon 12.30 i neću uvažiti nikakve žalbe od europskih eh, zastupnika ili europskog parlamenta. A sada prelazimo na izvjestitelje Mercedes Bresso i Helmara Broka. Na vama je da odlučite ko će prvi govoriti, ko drugi, ali imate na raspolaganju samo 7 minuta svaki. Dakle, molim vas da se toga držite. Hvala. Dobro, ja ću započeti. Govorit ću talijanski. Dobrodošli i hvala vam što ste prihvatili poziv Europskog parlamenta. Htjela bih se na početku prisjetiti strašnih događaja u Parizu koji su izazvali u nama snažne emocije i kao što znate predsjednik Holland je opozvao člana 42.7 ugovora o funkcioniranju Europske unije i tražio je dakle suradnju Francuske i e, drugih zemalja. Podsjećam da je mogao iskoristiti i članak 222 ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se izričito predviđa obveza zemalja članica pružanja pomoći u slučaju terorističkog napada, dakle konkretno upravo ovo predviđa i opisuje ovakvu situaciju. Ovo je značajan primjer sposobnosti Lisabonskog ugovora da reagira na potrebu bolje učinkovitosti Europske unije u nizu slučajeva od gospodarskih i socijalnih kriza sve do izbjegličke krize i na kraju e, također da reagira i na e, sigurnosne izazove koji e, se pojavljuju na našem kontinentu. Koja je svrha našeg izvješća? ukazati na to da Lisabonski ugovor sadrži ogroman potencijal koji omogućuje Europskoj uniji daljnje integracije kako bi se suočila sa postojećim izazovima, a da pri tome ne mora poštovati rokove koje su predviđeni za izmjenu dopunu ugovora. O čemu govorim? Govorimo o izbjegličkoj krizi, o, borbi protiv terorizma, o globalizaciji, klimatskim promjenama, ali također i o slabosti gospodarske i monetarne unije u kontekstu međunarodne krize, o nedostatku konkurentnosti i također njezinim posljedicama na društvo u brojnim zemljama članicama i o potrebi jačanja unutarnjeg tržišta u uslugama i u području digitalnih usluga. Počet ću od gospodarske krize. Gospodarska kriza i kriza suverenog duga pokazala je da postoje slabosti jednog nepotpunog i neočinkovitog sustava upravljanja. Na to je već podsjetio i luksemburški ministar. Trebamo nastaviti na putu reformi usvajanjem e, različitih e, zakonodavnih paketa, a e, radi našeg gospodarstva i naših državljana trebamo dovršiti izgradnju monetarne i gospodarske unije i učiniti je transparentnijom i demokratskijom. Također trebamo predvidjeti i uvođenje mehanizma stabilnosti u institucionalni sustav. Kako bismo dovršili izgradnju gospodarske i monetarne unije trebamo e, jače integrirati eurozonu, a to znači da e, treba e, u proračunu gospodarske i monetarne unije predvidjeti također i sredstva za moguće financijske krize. Jedinstveno tržište što je najveće postignuće Europske unije treba očuvati, a također kao što je i već rečeno ugovor predviđa mogućnost e, uvođenja i socijalne dimenzije. Europska unija nije samo gospodarski nego i socijalni projekt. Naš cilj nije samo poticanje gospodarstva, nego je to iznad svega blagostanje europskih državljana. Kako bismo ojačali socijalnu dimenziju europskog projekta, možemo bolje osigurati prava radnika koji e, se pozivaju na pravo na slobodno kretanje, a također treba ojačati i njihova socijalna prava kao što je i predviđeno odgovarajućim člancima e, ugovora o funkcioniranju Europske unije 151 i 153. Mislim da bismo trebali i promicati zamisao koje su iznijele razne zemlje članice o minimalnoj plaći, naravno u odnosu na njihove dohodke. Zatim drugi izazov e, je pitanje sigurnosti u obrane. Naravno, razlozi za dalje djelovanje su očiti. Mislimo da razvoj zajedničke obrambene i sigurnosne politike donosi doista neporećive prednosti. Dakle, Europska unija bi mogla jednoglasno djelovati, biti učinkovitija i bolje se nositi sa budućim i sadašnjim izazovima trebamo priznati da jedino kao Europska unija, dakle zajednički, možemo nadolazati globalne izazove. Zbog toga radni dokument donosi čitav niz prijedloga, dakle pretvaranje Frontexa u pravo nadzorni organ također trajne, i strukturiranja suradnja između institucija, dakle mogućnosti koje nudi ugovor su brojne, a u tom okviru čini nam se da je bitna i zajednička obrambena i sigurnosna politika. E, posljednji e, dio mojeg razmatranja odnosi se na institucionalni ustroj. Smatramo da bi trebali revidirati ustroj e, vijeća Europskog vijeća i vijeća ministara Europske unije. Naročito smatramo da bi i u okviru ugovora vijeće moglo prerasti u zakonodavni dom i jedan dio tijela bi imalo e, zakonodavnu funkciju, a ostale e, tijela bi bili pripremni odbori. Također treba bolje odrediti nadležnosti Europskog vijeća koje je u posljednjim godinama iskreno rečeno malo izašlo izvan tih okvira. Ovaj e, susret sa nacionalnim parlamentima čini nam se da je također prava prilika i za predlaganje izmjena, time smo se djelomično pozabavili, no smatramo da suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta treba biti jača. Vidimo da postupak zelenih i sigurnosno odnosno žutih kartica nije do sada donio rezultate i to je također nešto na što se osvrnuo i e, britanski premijer Cameron i to će ući u okvir pregovora e, sa Ujedinjenom kraljevinom. Osobno smatram e, da postupak zelenih kartica može donijeti bolje rezultate, tako da bismo i na temelju današnje rasprave mogli vidjeti kako osmisliti i oblikovati taj postupak e, pomoću jasnih i transparentnih pravila. Evo, e, kažu mi da e, mi je isteklo vrijeme na raspolaganju, evo približavam se kraju svojeg izlaganja. Jedan od problema dobrog funkcioniranja sa donošenja odluka Europske unije je e, jednoglasno glasovanje ili e, glasovanje pomoću kvalificirane većine. Također smo se i na to osvrnuli u svojem izvješću jer smatramo da bi trebalo razmisliti o mogućnosti nečega što se rijeđe koristi, odnosno glasovanja kvalificiranom većinom, i u tom smislu treba bolje iskoristiti ojačanu suradnju između zemalja članica koje žele dalje napredovati na putu integracija. Hvala još jednom i nas kao izvjestitelje eh, svakako vrlo zanimaju vaša razmišljanja o ovome što smo upravo iznijeli. Hvala. Sada predam riječ Elmaru Broku. Samo vas želim podsjetiti one koji žele se javiti za riječ. Molim vas da što prije predate ove e, dokumente pa da vidimo kako, s koliko vremena raspolažemo. Sada Elmar Brok. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, kolege i kolegice. Gospođa Breso i ja smo izradili nazad izvješća i uzevši u obzir izazove s kojima smo suočeni kao europljani u međunarodnom poretku. Mislim da je način rada Europske unije i nadležnosti Europske unije nešto što bi se trebalo orientirati prema tome kako najbolje možemo odgovoriti na izazove. A Lisabonski ugovor nam pruža za to mnoge mogućnosti koje još nismo iscrpili i to je očito. Gospođa Breso je navela već niz primjera za to. Uvijek iznova smo iznenađeni kri, zbog kriza na koje nismo pripremljeni. Zato što smo do sad izbjegavali iskoristiti mogućnosti koje stoje u Lisabonskom ugovoru kako bismo preventivno djelovali, kako bismo te instrumente preventivno koristili kao odgovor na moguće krize. Tako je bilo kada je uslijedila financijska kriza 2008. godine, da smo tada imali ovu paletu instrumenta koju smo se sada vrlo mukotrpno morali izraditi u ovih e, proteklih nekoliko godina, smo vjerojatno mogli jeftinije se boriti s krizom ili upak i u potpunosti spriječiti. Što se tiče migracijskog pitanja, tu se nalazimo opet u istoj situaciji. Bespomoćni smo u potpunosti, iako su prepisane mogućnosti vršenje vanjskih nadzora, ali to smo sami morali raditi i moja vlastita država je prije 11 godina odbilo e, recimo da se zemlje Zapadnog Balkana proglase sigurnim zemljama ili kada su Italijani prije nekoliko godina imali problem s Lampeduzom da se unesu kvote i moja zemlja je tek otkrila obujem te krize kada su izbjeglice pristigle u Njemačku. Prije nego što se to nije dogodilo, nismo ništa htjeli napraviti, bili smo protiv kvota, sad smo odjednom za kvote. I čudimo se da drugi nisu shvatili koliko je velika kriza. Sve je to odbijeno, iako nam ugovor za to pruža mogućnosti. Ugovor nam pruža mogućnosti da iz Pariza, iz Londona, iz Berlina, iz Amsterdama i svugdje drugdje vršimo naše ovlasti. Sada se Europska unija okrivljava za to što nismo to napraviti, a prije se gotovo da je to sve u nadležnosti Europske unije. Sada je opet Europska unija kriva. Zatim, od utorka, gospođa Breso je to spomenula, imamo situaciju da predsjednik Oland traži da se koristi članak 42 točka 7. A nitko ne zna što to znači, što bi trebali napraviti s time. Lisabonski ugovor, no po mom mišljenju, koliko ja znam, postoji već pet godina. No, izvesti zaključke iz toga kako bismo mogli biti djelotvorni, kako bismo imali zajednički e, vojni štab, da odgovorimo na to tko što radi, kako države članice surađuju, dakle ne Europska unija, već države članice. U potpunosti smo iznenađeni s time i vidimo da ništa o tome ne znamo. Ili mogućnost stalne suhlijene suradnje, da dakle one države koje žele uđu u bližu suradnju, a one koje ne žele ne moraju u ugovoru. Dobro stoji da treba uzimati u obzir ustavne razlike u državama članicama, primjerice treba poštivati da neke države članice Europske unije nisu članice NATO saveza. Sve to smo predvidjeli u ugovorima, a unatoč tome nismo ništa napravili. Trenutno 190 milijarde eura države članice Europske unije troše za obranu, to je više od Rusije. Imamo vojnike, imamo dvostruko više vojnika nego Amerikanci, ali nažalost ne možemo reći niti da su dostatno opremljeni. Imamo 80% troška koji se tiče samo tekućih troškova vojske. To je nešto o čemu treba razmisliti, ali to nije u nadležnosti Trenutnorske unije. Stoga moramo iskoristiti mogućnosti jače nego do sad koje nam pružaju ugovori. Sve države članice su to ratificirale. Kako bismo se borili protiv onoga što ne možemo sami za sebe učiniti. Svi znamo da pitanje migracije, pitanje vanjskih sigurnosnih prijetnji, borba terorizma, pitanje klimatskih promjena, svi znaju da to ne može svaka država za sebe riješiti. Na nijedno od tih pitanja. I stoga u tom uskom okviru Lisabonskog ugovora, koje su sve, svi parlamenti ratificirali, e, bi trebali pronaći rješenje na to. Ja mislim da je to zapravo pitanje općenito političke elite. Bilo da se radi o nacionalnom parlamentu ili europskom parlamentu, građanima je važno da se problemi riješe. Njih ne zanima tko za to ima nadležnosti. I nadležnosti se u ovom slučaju ne bi promijenili. Zbog toga, gospođa Bresu, ja ne govorimo o promjenama ugovora. Mi govorimo samo o onome što se može učiniti u okviru ugovora. Ja sam u potpunosti svjestan toga da u trenutnoj političkoj atmosferi ne bi moglo biti moguće provesti razumnu promjenu ugovora. I stoga se postavlja pitanje kako ćemo to riješiti u okviru zajedničke politike. A ja mislim da je sastavni dio toga, kao što smo to uspjeli učiniti uvijek i po pitanju eura, sada ću brzo proći kroz to, da dakle zadržimo jedinstvo Europske unije. Fiskalni pakt i s drugim instrumentima smo ustvrdili da mi svi, sve države članice Europske unije, da prihvaćamo da je euro valuta Europske unije. Jedna država ima opt-out, a druga država ima opt-in. Sve druge države članice su podložne tim pravilima. I sada izgraditi nove administrativne prepreke ili zanijekati da, euro, da je euro zajednička valuta Europske unije, to je neopravdano. Ne možemo tvrditi da unutar da postoje više zajednički valuta Europske unije. Postoje više valuta unutar Europske unije, ali samo jedna valuta Europske unije. To je pitanje jedinstva Europske unije, a ne da se napravi podjela između države eura i države ne eura, između države prvog reda i države drugog reda. To ne bismo trebali dopustiti. U tom okviru smo iznijeli niz prijedloga vezano i kako nacionalni parlamenti mogu biti jače uključeni u razvoj, eh, danji razvoj ekonomske i monetarne unije prije svega vezano uz e, postupak europskog semestra, o čemu se sada raspravlja, jer moramo jasno reći, a mislim da je i to jedno temeljno načelo, da se odluke, parlamentarne odluke trebaju donesti tamo gdje je za to nadležnost, a ne da imamo mješavinu nadležnosti. To nikad nije funkcioniralo i nije niti legitimno. I zbog toga mislim da je dobro da primjerice tamo gdje su nadležnosti u SM-u, kada se radi o nacionalnom novcu, da tu nadležnost pripadne nacionalnim parlamentima, a ne Europskom parlamentu. A određenje pravila u sekundarnom zakonodavstvu to bilo u nadležnosti Europskog parlamenta, bilo da se radi o konvergencijskim smjernicama i sličnim pitanjima. Kao drugo, moramo isto tako imati zajedničku parlamentarnu suradnju. Kada se radi o primjeni ili o daljem razvoju Lisabonskog ugovora, onda se mi moramo za to pobinuti da dakle zajedno radimo na tome da strukture donošenja odluke Europske unije postaju jasnije. I zbog toga mi je vrlo važno ono što je već rekla gospođa Breso, da nam je konačno potrebno transparentno vijeće. Imamo sustav sa dva doma u klasičnom smislu, imamo e, države članice u vijeću i parlament, no vijeće ne funkcionira. Ne radi i ne sudjeluje u transparentnom postupku kao što bi to trebao kao drugi dom. I to bi vijeće moglo promijeniti samo tako što promijeni svoj poslovnik. Zbog te metode rada vijeća, europski građanin ne zna tko je odgovoran za koju odluku. Nacionalne vlade se tu skrivaju, one ne preuzimaju odgovornost za odluke koje su donijele u vijeću prema nacionalnim parlamentima, prema javnosti. I zbog toga moramo unijeti tu transparentnost, da vijeće donosi zakonodavne odluke na javnim sastancima, da su odbori, sučne skupine e, koje pripremaju odluke vijeća. Vijeće mora biti spremno poštivati ugovor tako što donosi odluke pomoću kvalificirane većine, tamo gdje je to moguće, odluke koje su ministri unutarnjih poslova do rujna donosili gdje su jednoglasno donosili odluke sve do tada, a ipak imaju mogućnost da koriste kvalificiranu većinu, to je, bio to je bilo jedno loše razdoblje u radu Europske unije. Dakle, trebamo vidjeti i kako zapravo to možemo donijeti pred Europski sud pravde. To, je, to predstavlja e, flagrantno kršenje ugovora sa mogućnošću blokiranja e, koji dovode, koje dovode do toga da nas skupo koštaju svake zakonodavne odluke. Moramo vidjeti kako to možemo zajedno kontrolirati kao parlamenti, vi na vašoj razini, mi na našoj razini, kako bismo se ojačali. I zbog toga tijela koje smo se znovili za europsku sigurnosnu i vanjsku politiku pomoću članka 13. smatram važnim tamo sam govorio o drugim pitanjima, ali o ovome, ali uvijek treba iznova naglasiti da to nisu tijela koje donose odluke, to su samo savjetodavna tijela gdje se radi na temelju konsenzusa. Ja sam sam bio kada se radilo o razvoju zajedničke mm, sigurnosne obavljene politike za to zadužen i kada se sjećam zadnjeg sastanka kojeg smo imali u Luksemburgu i u Luksemburgskom predsjedništvu, onda se uvijek sjetim ovoga i prema članku 13. se je sad donesena odluka o ekonomskoj monetarnoj uniji, što znači da smo mi uspjeli ostvariti prava i za nacionalne parlamente unutar fiskalnog pakta. To je bio prijedlog Europskog parlamenta da se više uključe nacionalni parlamenti u to. Mi, dakle, moramo jedne druge informirati, moramo se posavjetovati kako bismo imali jednako znanje o našim administrativnim odgovornostima, kako nacionalnim, tako i europskim, kako bismo to mogli pravilno kontrolirati. Svako naravno treba onda raditi na svojoj razini, ali taj dijalog treba e, funkcionirati kako bi parlamentarizam uživio. Što se tiče kartica, u ugovorima stoji da 50% nacionalnih parlamenta, dakle načelo socijalnosti i proporcionalnosti, mogu dovesti u pitanje ako smatraju da je zakonodavni prijedlog kriv, a zatim ili nacionalni parlament ili europski parlament može završiti zakonodavni postupak bez da se oglasi Europska komisija. Koliko ja znam, nacionalni parlamenti nisu još nikad do sada primijenili tu mogućnost i zbog toga možemo u praksi razgovarati o tome da Europska komisija daje dulji vremenski rok prije nego što počnu onih osam tjedana, da se to tehnički napisano radi, a mi smo spremni kao Europski i raditi na boljoj koordinaciji nacionalnih parlamenta, a kada vijeće se sada pri pregovorima kaže da 55% nacionalnih parlamenta da je to kao većina u vijeću. Ne, mi se moramo obvezati da onda i vijeće kaže ne i da se završi zakonodavni postupak. To je sve moguće u okviru Lisabonskog ugovora. Sve ono što nadilazi Lisabonski ugovor, to će biti složeno i komplicirano i stoga mislim da možemo pojačati suradnju i sudjelovanje nacionalnih pomenata kako bi se u potpunosti poštivalo načelo socijalnosti i profesionalnosti. Hvala vam lijepa. Thank you, Elmar. I... Hvala, Elmar. Sada bih predala riječ e, potpredsjedniku Europskog socijalno-gospodarskog odbora koji je pripremio mišljenje za ova dva izvješća i molim vas da se držite ograničenja od pet minuta. Sada predajem riječ Gonsalu Lobo Savjeru. Hvala predsjedavajuća. Vjerujem da smo u potpunosti usklađeni sa ovim izlaganjima koja smo mogli čuti danas. Mi bismo iz svoje točke godišta želi naglasiti par dodatnih elemenata. Nema sumnje da Europska unija proživljava najveće izazove od svog osnutka. Socijalna i gospodarska pitanja fragmentiraju naš dokument i stvaraju sve veće razlike između ljudi, zemalja i regija. Kao što smo jutro čuli, Europa također e, proživljava dramatičnu sigurnosnu prijetnju izvana i što dovodi u opasnost našu koeziju i dovodi pitanje našu odavnost. Imajući to na umu, dakle, mi smatramo da postojeći europski osnivački ugovori pružaju veliku mogućnost za vođenje politika i postupaka i mislimo da bi to trebalo biti iskorišteno kako bi se poboljšale politike i samim time ojačala Europska unija interno i eksterno. Naš odbor smatra da, iako će u budućnosti biti nužno revidirati određene elemente ugovora kroz postupak revizije ugovora, uvjeti za to nisu danas pod... okupljeni. Ako bi sada počela revidirati ugovore, to bi bilo otvaranje Pandorne kutije i smatram da nema niti političke niti upravne volje za takvim čim. U našem mišljenju naglašavamo ono što se može napraviti u okviru postojećih ugovora. Imamo prijedloge, prijedloge koji obuhvaćaju provedbu pet horizontalnih klauzula e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, članci 8 do 12 zaključno i u budućnosti te klauzule mogu biti korištene za promoviranje dodatne međusobne e, povezanosti između europskih institucija, a imajući na umu Evropljane. U našem mišljenju izneseni su, izneseni su mišljenja o energetskoj uniji, o strategiji 2020. o EU povelji o temeljnim pravima, o većoj ulozi makroregionalne strategije o europskoj budućnosti ili o nužnosti reformiranja sustava Europske unije vlastim izvorima. Također smo naglasili nužnost da se pojača eurozona i da se upotpuni uh, Europska i monetarna, ekonomska i monetarna unija. Također smatramo da posredstvom e, ekonomske monetarne unije trebamo imati jedan e, monetarni financijski stup, gospodarski, ali i socijalni stup Dopustite da da smo e, u Europskom gospodarskom socijalnom e, odboru napravili izvješće na vlastnu inicijativu na ovu temu dakle, gdje se analizira dakle, u dokumentu ECO 376 e, potreba dopunjavanja ekonomske i monetarne unije. I zaključno želim reći da smo se usredotočili na provedbu demokratskog i participativnog upravljanja Europskom unijom i pitanjima socijalne solidarnosti i proporcionalnosti. Ne samo da se zalažemo za učinkovitiju provedbu članka 11. o funkcioniranju Europske unije, već se zalažemo za vraćanje na metode Europske unije gdje će veću ulogu imati Europski parlament, osobito kada se radi o ekonomskom gospodarskom upravljanju. Također smo za jaču subsidijarnost, e, jaču, veću ulogu za e, socijalne partnere, nacionalne parlamente i civilno društvo. U ovom kontekstu pozivamo za, da svaka buduća revizija ugovora uključi e, mišljenje ekonomskog i socijalnog odbora po, u skladu sa člankom 11 i da to bude uvršteno u svaku moguću reviziju ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zaključno želim reći da ovo zasigurno nije jednostavna tema o kojoj treba raspravljati osobito kada su interno i eksterno okruženje Europske unije toliko nestabilno, no uvjereni smo u našem odboru da ćemo putem jačih, većih integracija ojačati Europsku uniju, a ne tako što ćemo podzati zidove između država članica našem mišljenju ukazujemo da je potrebno konsolidirati sud, Europu sutražnice, no kako god naša vizija bila nitko, niti europske institucije, ni države članice, niti civilno društvo ne može uspješno e, sam e, obaviti taj zadatak. Dakle, trebamo i dalje raditi kao partneri. Najljepša hvala na pozornosti. Hvala vama i na e, izradi mišljenja, a isto tako na tome što ste ispoštovali vremensko ograničenje. Sada bih žela otvoriti raspravu i dati riječ predstavnicima nacionalnog parlamenta tako su se želi javiti za riječ, a isto tako i kolegama iz Europskog parlamenta. Lord Timothy Boswell ima riječ. Najviše hvala predsjedniče. Dopuste da najprije čestitam vama i vašem odboru na organiziranju ovog eh, važnog eh, sastanka o budućnosti i e, Europske unije i institucije Europske unije. Ovaj e, međuparlamentarni sastanak e, ima za cilj jačanje dijaloga između Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta i on doista nastupa pravovremeno. Ukoliko Ujedinja kraljevina odluči ostati u Europskoj uniji, za mene nema nikakve sumnje da će parlament u Westminsteru i naše nacionalno predstavništvo trebati bolje surađivati sa Europskim e, parlamentom. I sada dolazim do teme svog izlaganja. Od svih e, stvari, s jedne strane imamo e, Europske parlamente, a s druge strane nacionalni parlament i tu ne bi trebalo biti nikakvih prepreka. Ja vam se obraćam kao predsjednici odbora AFKO i želim ukazati na jednu takvu prepreku. Kao što ste mi rekli, moje pismo je stavljeno u dopis svim zastupnicima i sa zadovoljstvom vam se obraćam danas. Cilj mog govora danas jeste da objasnimo da u e, reguliranje, odnosno donošenje zakonodavnih dakata e, u Europskom parlamentu jest nešto što stvara e, Britanskom parlamentu poteškoće. To je nešto o čemu se pregovara između suzakondavaca u okviru uredbe o Europolu, ali isto tako i na temelju prava na istragu u Europskom parlamentu, a stvar bi se mogla nastaviti i glede pregovora o novoj uredbi o Eurojustu. Primijetio sam isto tako e, i terminologiju koju koristite u svom e, dokumentu gdje se želi poboljšati funkcioniranje Europske unije na temelju Lisabonskog ugovora i to se to stoji u stavcima 9. i 10. gdje se dakle žele e, ukinuti neke ovlasti nacionalnih parlamenta. Želim, želio bih čuti što treba značiti rečenica da neće biti zajedničkih e, tijela, zajedničkih e, međuparlamentarnih tijela za donošenje odluka. Evo, dopustite da vam izrazim svoju zabrinutost. Dakle, prema Ustavu Jedinjene kraljevine neke stvari možda nisu u potpunosti jasne, ali je jasno da parlament u Westminsteru jest suveren. Njegov način postupanja nije počinjen reviziji suda i ovo je temeljno načelo funkcioniranja i ustava Ujedinjene kraljevine. Dakle, parlament u Westminsteru ne može biti počinjen zakonodavnim tekstovima Europske unije koji je, pod, koji je podređen reviziji ustav, reviz, i europskih agencija. I, a to je nešto što stoji u ugovoru o funkcioniranju Europske unije koji e, gdje se, gdje se ističe uloga e, nacionalnih parlamenta i nije slučajno da članak 4.2 ugovora o funkcioniranju Europske unije daje zadaću Uniji da poštuje ustavnu strukturu država članica. Poteškoće koje sam ja ukazao i koje se tiču Westminstera mogu se odnositi na druge nacionalne parlamente, tako da bih želio čuti što i drugi imaju s tim u vezi reći. No u svakom slučaju želim naglasiti predsjednice da su e, naše brige ograničene na postupak, a ne na sam sadržaj. Dakle, mi smo u potpunosti zadovoljni e, suradnjom između i namjerom suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i dovoljno je samo spomenuti tu suradnju, a detalje suradnje trebaju dogovoriti oni koji su izvan okvira eh, ovog ugovora. To je model koji je takav kakav je usvojen i omogućuje međuparlamentarnoj suradnji da funkcionira na temelju konsenzusa, a ne da budu su zakonodavatelji jer iz toga su isključeni nacionalni parlamenti. Mi želimo surađivati, mi želimo imati valjan osnov za tu dobru suradnju i zaključno bih rekao da Gornji dom Britanskog parlamenta, kao što većina kolega zna, e, jako podržava bolju suradnju s Europskim parlamentom i stoga se čvrsto nadamo da neće doći do nepotrebnog sukoba oko e, preciznog postupka interparlamentarne suradnje. Nadam se da će to moći biti izbjegnuto u buduće. Hvala vam. Sljedeći govornik je Sirija Hvala predsjednice. Ja ću kao i uvijek govoriti na nizozemskom. Jer ovdje imamo uslugu prevođenja i ispoštovanja prema nizozemskom jeziku, govorit ću na svom maternjem jeziku. Mislim, predsjednice, da je ovo dobro i evo ponovno se osjećam doma. No ovdje želim govoriti u ime Senata i nizemskog parlamenta. Kada vidim probleme koje imamo na dnevnom redu, moram reći da je ovo ideja za koju zastupam već godinama. Ja sam bila zastupnica u ovom parlamentu 25 godina i moram reći da Europski parlament, isto kao i nacionalni parlamenti, moraju biti oružana ruka nadzora demokracije. A to znači da parlamenti moraju bolje i više međusobno surađivati. Analizirala sam radni dokument koji je pred nama i u ovom radnom dokumentu vidim određeni broj prijedloga za, za poboljšanje, a to se može provesti bez revizije e, osnivačkih ugovora i nadam se predsjedniče da ćemo dati veću, veći značaj e, uporabi instrumenta žute karte. U svakom slučaju u nizozemskom parlamentu nismo uvijek zadovoljni ishodom zavednih rezultata, osobito da se radi o određenim odredbama koje su odlučene na razne Europske unije. Dakle, stvar treba poboljšati. No istovremeno u ovom randomnom dokumentu kaže se da vijeće treba biti transparentnije u svom funkcioniranju, u svom donošenju zakonodavnih e, dokumenata, a to vrijedi isto i za Europski parlament. No vidim, a ja sam imala to svoje životno iskustvo kao evo zastupnice, Dakle, vidim da kad se završi prvo čitanje, moguće je unutar eh, Europskog parlamenta, dakle tu su tu su mogućnosti za javljanje za riječ eh, ograničenja i mora se tu nešto poduzeti. Dakle, osobito kada se radi o ovom prvom čitanju, dakle bolje koristiti žuti karton i zakonodavni postupak. Sve to može se napraviti bez revizije ugovora. Bilo bi dobro da se predloži da predsjedništvo vijeća i komisije budu pod istom u istom okviru. Da li je to moguće bez izmjene ugovora? Ja mislim da ne. Oni koji su to predložili u ovom radnom dokumentu, voljela bih da mi to objasne kako su oni zamislili stvari. Zanimljivo je i ovo što je Europski i odbor regija i e, gospodarski socijalni odbor e, spomenuti u ovom dokumentu, a prije kada sam bila eurozastupnica imala sam određeno iskustvo e, rada u dvije kamer, dakle nizozemskog parlamenta i u tom nizozemskom parlamentu, evo ja ću vam dati ovaj, taj primjer koji vrijedi sigurno i za druge države članice, nema usvojenog zakonodavnog teksta, a da se ne čuje E, mišljenje odbora regija ili odbora za gospodarska i socijalna pitanja. No isto je upravo na dvama spomenutim odborima da se postaraju da postojeći postupak ne bude paralelan postupku Europskog parlamenta. Dakle, mislim da ova dva tijela trebaju vidjeti kako mogu poboljšati i unaprijediti svoje programe rada. Mislim da trebamo, da bi bilo dobro odgovoriti na ova pitanja i moćemo e, popodne bolje to analizirati. Hvala. Charles Gerens, kolegi molim vas da se držite ovog pravila tri minute jer e, kad vidite da prođu tri minute, dakle mi vam nećemo sad upozorenja na ekranu, ali molim vas da se toga držite. Charles Hvala predsjednice. Evo ja se u potpunosti slažem obje ručke s onim što su rekli su izvjestitelji gospođa Breso i jemar Brok, a što se tiče mogućnosti koje treba iskoristiti, koje treba iskoristiti i Europski parlament i nacionalni parlamenti. Želio bih biti krajnje konkretan u svom prijedlogu. Evo već godinama radim bilo kao nacionalni zastupnik ili europski zastupnik takvom radu. I uvijek imamo istu konstataciju. Evo jedan krajnje precizan primjer kako bi što će razumjeti i predstavnici Luksemburga, <laughs> zemlje koju jako dobro poznajem, a to je demokratski nadzor, pitanje demokratskog nadzora i e, političkog poticaja koji možemo igrati u e, političkom okviru sa podijeljenim nadležnostima. Evo jednog e, primjera europskog monetarnog fonda. Europski parlament nema tu šta za reći glede proračuna, a nacionalni parlamenti koji kontroliraju nacionalne vlade kontroliraju u biti samo dijelić dakle dio koji njihova strana ulaže u taj europski fond, ali politika koja se omogućuje s tim prikupljenim fondovima povjerena je Europskoj komisiji koja je izvršno tijelo država članica, a to tijelo nitko ne kontrolira. Dakle, da li postoji jedan nacionalni parlament koji kontrolira Europski fond za razvoj e, na godišnjoj razini? A mislim da bi to bilo od ključnog značaja. Povrh toga, Lisabonski ugovor kaže da nacionalne i europske politike kada se radi o suradnji i razvoju moraju biti bolje koordinirane i koherentnije. Dakle, tu postoji važna stvar. Ako se time bavi na raznim parlamenta i moj prijedlog s tim u vezi je da se uspostavi, da se odrede dvije, tri osobe s naše strane, dakle strane Europskog parlamenta i dva, tri predstavnika nacionalnih parlamenta, te da se dogovori metod rada kako bi se bolje preuzelo i kontrolu i politički poticaje koji trebaju e, proizvesti 29 parlamentarnih tijela, dakle 28 nacionalnih parlamenta plus Europski parlament. Vjerujem da parlamenti imaju pravo e, na mišljenje jer oni imaju zadatak nadzora za donošenje zakonodavnih tekstova i e, političkog poticaja. Dakle, da li se možemo dogovoriti, a ovdje se obraćam gospođi Breso i gospodinu Broku, Dakle, da se možemo dogovoriti e, u, oko prijedloga koji ide u tom smjeru, dakle da Europski parlament poduzme e, inicijativu i da imamo godišnje asize, sastanke, osobito e, tih oblasti koje izbjegavaju parlamentarnu kontrolu, jer moramo imati na umu kompleksnost ovog baroknog načina donošenja odluka glede e, odnosa i razvoja odnosa sa trećim zemljama. Dakle, mislim da je ovo jedna stvar, ovo što sam predložio, da je to nešto što ni jedna odredba koja je na snazi ne brani. Najljepša hvala A sad Armina Slideka iz e, Litve. E, ja. Merci, euh, madame prezident, cher collègues, chers amis. Hvala predsjednice, dragi kolege, dragi prijatelji. Za mene će biti teško govoriti francuski, tako da ću preći na litavski. Nacionalni parlamente i... Danas članovi nacionalnih parlamenta žele da se čuje njihov glas. Ovaj politički dijalog koji smo imali prije sa Europskom komisijom nije dovoljan. Ovaj dijalog se mora proširiti. Trebamo prepoznati nove instrumente koji će omogućiti aktivnije sudjelovanje nacionalnih parlamenta u procesu donošenja odluka na razini Europske unije. To se može ostvariti na osnovi važećih ugovora. Politički dijalog treba ići u dva pravca. Kao prvo, moramo proširiti multilateralni politički dijalog između nacionalnih parlamenta i komisije. Drugo, moramo razviti politički dijalog između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Što znači multilateralni dijalog? što podrazumijevam pod time. To je zajednički dijalog nacionalnih parlamenta s Europskom komisijom. Iznijeli smo jedan nov prijedlog koji bismo mogli provesti u dijelo koje smo mogli provesti u dijelo tijekom e, litavskog predsjedavanja vijećem 2013. E, godine i taj je prijedlog e, usvojen na konferenciji predsjednika europskih parlamenta i ti su zaključci poslani komisiji, parlamentu i vijeću. Zaključci koji su izvedeni iz E, litavskog predsjedavanja izražavaju zajedničko mišljenje parlamenta i to je mišljenje važno za donošenje odluka u vezi s politikom i inicijativama Europske unije. Znači, s politikom Europske unije i sa poduzimanjem inicijative od strane komisije. O svim tim pitanjima bilo bi važno raspraviti na sastanku s predstavnicima komisije i predstavnicima nacionalnih parlamenta. I to bi sve trebalo staviti napismeno. Izrada takvog dokumenta i usklađivanje istoga sa svim partnerima ne bi bila jednostavna, no trebamo tražiti više. Trebamo tražiti unošenje nove kvalitete u parlamentarnu suradnju, nove dimenzije. Takav e, zajednički parlamentarni mehanizam e, mogao bi također imati koristi od instrumenta zelenih kartica. Trebali bismo pokrati pokuse e, upotrebe zelenih kartica i kosak bi mogao biti dobar okvir za to. Mi smo to već e, pokušali i to je dalo dobre rezultate. Nacionalni parlamenti se ne žele natjecati s komisijom u pitanju zakonodavstva. Naši prijedlozi imaju za cilj omogućiti komisiji da stekne uvid u očekivanja država Europske unije. Hvala. Iz eh, Državne skupštine Turske, gospodin Talip Kučka. First of all, Hvala svima. E, želim zahvaliti odboru ALSKO i njegovoj predsjednici na upućenom nam pozivu na ovaj pravovremeni sastanak. Smatramo da bi Europski parlament ne samo trebao surađivati sa nacionalnim parlamentima zemalja članica, nego i sa parlamentima zemalja kandidatkinja. I zbog toga nam je drago što smo uvršeni na popis sudionika. Također nam je drago što smo pozvani na buduće sastanke e, i to u savjetodavnoj ulozi. Europska unija se suočava sa nizom izazova. Kako bi se uspješno suočila sa tim izazovima, Europskoj uniji treba Turska kao važan partner, kao što se i pokazalo iz nedavnih događaja s obzirom na borbu protiv terorizma, na jačanje sigurnosti i na upravljanje izbjegličkom krizom. Čini se da će Europska unija u tome ovisiti o dva pitanja. Prvo, tu su domaća pitanja koja moja rješavati 28 zemalja članica i kojima se suočavaju 500 milijuna stanovnika Europske unije, tako da mm, sudjelovanje takvih interesnih skupina i uviđanje njihovih zahtjeva je od ključne važnosti za dalje opstanak Europske unije. E, drugo, imamo također i e, vanjsko-politička pitanja koja su sada visoko među prioritetima. Evo, želim tu podsjetiti na tragične događaje u Parizu koje snažno osuđujemo, naročito kao zemlja koja se suočila sa sličnim događajima u listopadu kada je ubijeno više od stotinu ljudi u Ankari, a također smo i u Beirutu svjedočili sličnim incidentima i svakako izražavamo sučut i e, tim narodima. To su zajedničke prijetnje s kojima se suočavamo i kako bi se uspješno nosila s njima Europska unija treba uže surađivati s e, Turskom i to će svakako donijeti e, veći e, boljitak našem regionalnom okruženju. Europa se suočila sa nekim od tih izazova produbljenjem integracije, ali također i proširenjem. Zbog toga e, tražimo potporu nacionalnih e, parlamenta, ali i Europskog parlamenta pregovorima o pristupanju Turske. Imamo izbore koji su pred nama prvog e, prosinca. Održani su izbori prvog studenoga. ...proces with the European Union. And I i mislim da je sada pitanje, e, bitno razmotriti ova pitanja na vrlo konstruktivan način. from European Parliament, from Socialists and Democrats. Hvala. U ime socijalista i demokrata dajem riječ kolegi. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, kolege i kolegice. Mi svi snosimo odgovornost za europske integracije. Svatko na svoj način, na svojoj razini i vrlo je dobro da se sastaju predstavnici građana i građanki zato što mi imamo jednu posebnu odgovornost. Mi smo naime ti koji postavljamo pravila za 505 milijuna građana koji žive u Europskoj uniji. Ja se želim osvrnuti samo na dva, tri aspekta. Europska unija se sada nalazi u kritičnom trenutku i tu moramo pripaziti da se ne raspadnemo na naše pojedine dijelove koji je jučer i prekjučer bio u posjetu u Londonu i ono što smo tamo čuli je bilo vrlo zabrinjavajuće zato što se ne radi samo o tome da ćemo imati Europu sa više brzina gdje jedni napreduju, a drugi slijede kasnije, već ćemo imati Europu a la carte gdje ćemo moći se izabrati ono što želimo dakle sa jednim menijom gdje možemo vidjeti što u čemu želimo sudjelovati u čemu ne i to bi u potpunosti promijenilo karakter Europske unije pa možda ju čak i uništilo i zbog toga moramo pripaziti da se ne raspadnemo a sada na temelju izbjegličkoj krizi i na temelju turizma vidimo koliko nam je potrebna zajednička Europa svatko za sebe nije dovoljno jak da riješi taj problem niti mnoge druge probleme i iskušenje ne bi trebalo postati preveliko da naime ispustimo metodu zajednice i da imamo mnoštvo odvojenih dogovora. Oni bi bili manje djelotvorni, a isto tako su i manje demokratski i transparentni. Dakle, kada se radi o odvojenim dogovorima, onda su parlamenti još i manje tu uključeni nego kada se radi o, europskom, o ostalim europskim politikama. Kako bolje uključiti nacionalne parlamente? Rea Omen, dobrodošla natrag u ovom domu, je rekla da radimo s različitim brzinama na pojedinim dosjeima I tu imamo jednu ideju da uspostavimo tjedan parlamenta, neki govore čak o sastanku na vrhu parlamenta, kako bismo zajedno s drugima raspravili o programu rada Europske komisije. To bi možda predstavljalo korak unaprijed, kada bismo se mogli sinkronizirati i kada bi zatim svi bili na jednakoj razini, kada bi svi imali jednake informacije i vodili jednake rasprave. Žuta kartica je bila instrument za to, ali mi se čini da je to da je ona previše defenzivne prirode. Sa žutom karticom se uvijek pokušavamo obraniti od nečega i vidimo da je ona i samo dva puta bila djelotvorna. Ja sam više godina radio i u Kozaku i vidio sam kako su neki očajno doslovce tragali za drugim nacionalnim parlamentima koji će im pružiti podršku za nešto što je taj parlament smatrao zabrinjavajućem. Dakle, to je vrlo defenzivni instrument. Lord Bosfeld je unio nešto pozitivno, zelenu karticu. Da, to bi bila europska politika sa pozitivne strane gledišta. O tome trebamo raspraviti, zato što trenutno Europska komisija ima jedina monopol inicijative, dakle niti mi, niti vijeće nema pravo inicijative kada bi nacionalni parlamenti zaprimili pravo inicijative, onda bi to trebalo raspraviti u jedno, unutar jednog šireg institucionalnog konteksta. Ali prednost je to što bi se pozitivno onda osvenuli na Europsku uniju, a ne uvijek samo pod sumnjom da bi nešto moglo okrenuti na krivo. I stoga ja nisam niti veliki pobornik crvene kartice. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Ana više u ime e, Doma zastupnika Rumunjske, Rumunjskog parlamenta. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Dopustite mi da vam čestitam na organizaciji ovog e, važnog sastanka u doista pravom trenutku. Naravno da je ovo razdoblje koje donosi brojne izazove i na pozornici Europske unije, ali na globalnoj pozornici. Nakon e, događaja u Parizu vidimo da se razvija još jedna velika kriza e, što s čime se suočavamo od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Dakle, imamo gospodarsku i financijsku krizu, porast populističkih stranaka, e, grčki problem, hibridni ratovi, građanski ratovi, ilegalne imigracije i sada opet terorizam sadašnji sigurnosni i obrambeni kontekst u regiji traži našu zajedničku pozornost i također zajedničke i učinkovite odgovore na ove izazove. Kada je konvencija o budućnosti Europe predstavljena u Ustavnom odboru nakon niza godina pregovora, građani Europske unije su se uvjerili da sve promašaje u društvu, tako da su e, na dva referenduma odbačeni e, rezultati ustavnih pregovora. To nije e, predviđalo federaciju država, ali bilo kakav ugovor izgradnje Europe neće uspjeti jer su zemlje članice sve manje spremne raspravljati o prednostima političke unije. To je teško objasniti naročito u svijetlu napora koji su učinjeni ka produbljenju Europske unije, jer je to zapravo e, donijelo sve manje povjerenja Europsku uniju. U takvim okolnostima Europska unija mora brzo djelovati na rješavanju kriza, čak i izvan e, vlastitog zakonodavnog okvira, postavljajući pitanje demokratske legitimnosti i odgovornosti, kao što se dogodilo u slučaju gospodarske krize. Približavanje Europske unije građanima je daleko potrebnije nego ikad, zato jer građani očekuju od nas učinkovitiju, pragmatičniju uniju koja će se suočiti sa budućim izazovima. Europski parlament je e, predložio da e, svake daljnje izmjene i dopune ugovora trebaju omogućiti diferenciranu integraciju za produbljenje integracije, no pritom e, i očuvajući jedinstvo Unije daljnji koraci ka integraciji trebaju se poduzeti kao rezultat političke volje i to na nije način nego kao odgovor na krizu. No, sada želim skrenuti vašu pozornost na e, nedavna traženja e, suspenzije šengenskog ugovora, e, naročito u svjetlu terorističkih napada u Parizu. Sada neću ulaziti u detalje toga zato jer sam na svakom sastanku naglašavala koliko je nepravedno to što Rumunjska i Bugarska nisu prihvaćene u Schengen i međutim one se ponašaju de facto kao članice Schengena od 2010. godine i zapravo se na u najdulje granice e, Europske unije. Dakle, mi preuzimamo dužnosti Frontexa i e, pružamo također sigurnost i stabilnost u vrlo nestabilnoj regiji i također sigurnost svakom pojedinom državljaninu Europske unije. Želim istaknuti usto da je Schengen jedan od najuspješnijih primjera bolje suradnje u Europskoj uniji. Zbog toga Rumunjska podržava zamisao da se pravna e, stečevina Schengena očuva i zaštiti zato jer smatramo da Europska unija ne bi trebala reagirati na sigurnosne prijetnje ograničavanjem slobode kretanja. Jasno je da su nam u Europskoj uniji potrebne reforme, ali trebamo također se dosljedno pridržavati načela i vrijednosti koje su temelj europske zgrade. Zbog toga moj odbor u Rumunjskoj je daje i dalje potporu za obuhvatnom cilju produbljenja Europske unije, dalje političke integracije i uspostavljanja institucionalnog ustroja koji će osigurati očuvanje i nediskriminatorno ponašanje prema zemljama članicama koje će osigurati očuvanje načela i vrijednosti Europske unije podržavajući pri tome svaki pristup koji će E, pojednostavniti donošenje odluka i nadamo se da ćemo iz ove krize izaći jači, jedinstveniji i također da ćemo prema svim zemljama članicama postupati pravednije, a da nećemo izaći iz toga podijeljeniji. Dakle, doista vas molimo da izađemo iz ove krize jedinstveniji i jači. Hvala vam. Thank you. Uh, from Italy, from Camera... Iz Italije, iz Donjeg doma talijanskog parlamenta Drago Coti. Hvala. Ja također e, vam želim zahvaliti na ovoj e, prilici za raspravu koja je e, primjer nečega što bi se trebalo događati češće, naročito kada je riječ o dijalogu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Kao što su brojni kolege rekli, nalazimo se u teškim vremenima iako je financijska kriza bila drugačija situacija, ova sadašnja kriza je povezana sa e, temeljnim e, načelima i vrijednostima našeg društva, našeg kontinenta, a naročito je važno da u ovom trenutku Europa odigra značajnu ulogu. Slažem se u velikoj mjeri s onome što je rekao gospodin Angel. Pitanje demokracije i nedostatka iste često se pretjerano prokazuje. Mislim da je pravi problem zapravo jaz koji postoji između europskih institucija i državljana i lokalnih parlamenta. Prenosim svoje iskustvo iz nacionalnog parlamenta. Naime, tamo sam naučio da pozornost koju nacionalni parlamenti, mediji i građani obraćaju ka zakonodavnom procesu, procesu donošenja odluka ovdje nije u skladu sa važnošću takvog procesa. Vrlo često ta se rasprava jednostavno smatra raspravom između nacionalnih razina i europske razine umjesto da je se tumači kao e, raspravu o političkim aspektima pitanja kojim se bavimo. Jer e, većina zakonodavstva kojima, e, koji uređuju naše zemlje dolazi iz Europe, no ipak građani i mediji to ne doživljavaju kao zajednički proces nacionalnih parlamenta i europskih institucija, nego to vide kao isključivo odnos e, nacionalnih vlada i e, europskih institucija i to utječe i na povjerenje pojedinih državljana. To treba biti svih naših napora. Sve ove komentare koje smo čuli o odnosu između institucija su važni, no sve je to naznačeno i u izvješću gospođe Breso i gospodina Broka, a to je naravno vrlo korisno mislim da se sada ne treba osvrtati na pojedine točke, ali ja bih samo pridodao tome pitanje fizičkog prisustva komisije i parlamenta u suradnji sa nacionalnim parlamentima. Znam da je gospodin e, Timmermans najavio da će komisija snažnije surađivati sa nacionalnim parlamentima, ali također u svim raspravama s parlamentima moramo imati takvu prisutnost e, ne samo u strankama nego i prilikom ovakvih rasprava o konkretnim zakonodavnim aktima. To bi bilo od ogromnog značaja jer e, mislim da bi na to trebalo skrenuti pozornost javnosti, medija, ne samo zastupnika e, u parlamentu, na to da se u Europskom parlamentu razmatraju određeni zakonodavni akti. Te su veze e, sada e, dosta slabe i građanima se čini da sve to dolazi iz daleka iako naše vlade sudjeluju u donošenju odluka o kojima se rasprava u Europskom parlamentu. Hvala. Iz Mađarske nacionalne skupštine gospodin Matjaš filk elnök Hvala. Dame i gospodo, slažemo se s tvrdnjom prema kojoj od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora nismo u potpunosti uspješno iskoristili se mogućnosti koje ugovori nude. Zbog toga pozdravljamo ovo zajedničko promišljanje koje ima namjeru poboljšati te procese. Važno je zajednički razmatrati moguća rješenja koja ne iziskuju izmjene i dopune ugovora kao što je istaknuo gospodin e, Brok. Radna skupina Kosaka u Luksemburgu Eh, razmotrila je pitanje postupka zelene kartice i također poboljšanja postupka žute kartice. Izneseni su brojni pozitivni prijedlozi u vezi sa tim postupcima. Zemlje članice se zalažu za bolje iskorištavanje mogućnosti koje nudi postojeći zakonodavni okvir. Moramo se bolje upoznati sa postojećim instrumentima kako bi ih mogli bolje upotrijebiti. To bi moglo dovesti do produbljenja integracija što su već spomenuli i podržali prethodni govornici. Dame i gospodo, dopustite mi da istaknem da upravo zastupnici u nacionalnim parlamentima koji su, su oni koji su bliže građanima i zbog toga, zahvaljujući tome, mogu bolje premijeti dojam koji vlada među građanima i njihove želje. U devetoj točki dokumenta stoji da treba uspostaviti bolju suradnju između odbora, svakako to podržavam. Kada je riječ o programu konvergencije, treba nam manje preporuka o zemljama, a sada dopustite mi da kažem nešto o imigraciji. Treba ojačati zajedničku obrambenu politiku, a to također uključuje i suradnju sa NATO-om. Trebamo promijeniti našu politiku o sigurnim trećim zemljama. Ovaj radni dokument mogao bi donijeti pozitivne promjene bez potrebe izmjene ugovora. I to će dovesti do više Europe, što svi želimo. Evo ovime smo zaključili popis e, govornika koji su se javili za riječ, a sada bih e, vratila riječ Mercedesa, a onda gospodinu Anželu. Hvala, gospođo predsjednice. Naravno, ne mogu sada odgovoriti na sve komentare i napomene koji su izneseni. Naravno, mi smo si to pribilježili, a onda ćemo zamoliti predstavnike nacionalnih parlamenta da nam e, dostave i napismeno svoje podneske kako bismo mogli o tome razmisliti u mirnim okolnostima. Nekoliko napomena. Prvo, Glavna tema našeg izvješća je istraživanje potencijala Lisabonskog ugovora i mislim da su se s time svi složili i doista zahvalni smo svima na tome, a u nekim slučajevima poznani smo da produbimo razmišljanje o nekim temama što ćemo svakako učiniti. U posljednje vrijeme mislim da se snažno nametnulo pitanje uloge nacionalnih parlamenta u cjelokupnom e, europskom e, kako političkom tako i zakonodavnom procesu. To je važna, a i neizbježna tema. Ako želimo napredovati ka e, jačem političkom ujedinjenju našeg kontinenta, morat ćemo se pozabaviti tim pitanjem i to iz već nabrojenih razloga a naročito zato što će bolji odnos između različitih zakonodavnih razina također pomoći ustrojiti više razinsko upravljanje do čega mi je doista stalo i kao bivšoj predsjednici odbora regija zato jer je više razinsko upravljanje jedini način dobrog funkcioniranja na tako složenom kontinentu poput našega sa tako brojnim e, zastupničkim e, i reprezentativnim institucijama koje su međusobno različite, a također i u okviru za e, različitih povijesnih okolnosti. Dakle, zajedno s kolegom Brokom mi ćemo razmisliti o daljnim mogućnostima, naravno u okviru govora. No, ako bude potrebnija strukturiranija suradnja, onda ćemo morati i razmišljati izvan e, okvira ugovora. No, naravno, zahvaljujući ugovoru iz Lisabona možemo dogovoriti jedan postupak između, recimo, vijeća, Europskog vijeća, vijeća ministara, nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta, komisije. Dakle, mogli bismo osmisliti jedan postupak koji će nam omogućiti iskušavanje ove e, metodologije, a osim toga to može biti i okrenuto zakonodavnim tijelima Europske unije, dakle vijeću komisiji i Europskom parlamentu. I na kraju želim zahvaliti i e, turskom izaslanstvu na dolasku. Nama je važno da oni koji se približavaju Europskoj uniji sudjeluju u našim raspravama i u osobno ime želim reći, ali mislim da će se svi s time složiti, da trebamo nastaviti taj dijalog. Naravno, kako bismo se suočili sa predstojećim izazovima, sigurno je da će od ključne važnosti biti doprinos i njihove zemlje. Hvala. Gospodine Angel, hvala Danuta. Evo, samo ću kratko uzeti riječ. Mislim da postoji konsenzus oko pitanja ugovora, dakle kao prvo ne otvaranje Pandorine kutije, ali drugo možemo još mnogo toga učiniti unutar okvira onoga što nam dopušta ugovor. Izvješće gospođe Breso i izlaganje gospodina Broka su naveli brojne primjere toga, a na to su skrenuli pozornosti i kolege. E, htio sam dodati nešto što nisam spomenuo prije. Postoje specializirani odbori Europskog parlamenta koji trebaju također ostvariti bolje u suradnju e, sa nacionalnim parlamentima. Također u nacionalnim parlamentima želim upozoriti na to, imamo sklonost stvarati elitu u nacionalnim parlamentima, no svaki zastupnik u nacionalnom parlamentu uz svoju lokalnu, regionalnu i nacionalnu dimenziju mora imati i europsku dimenziju i to je put ka boljoj suradnje. Dakle, ne stvaranje elita u nacionalnim parlamentima, nego uvođenje i ove tematike u, u razne stručne odbore. Također, cijenim zamisao gospodina Garensa o zajedničkim ovlastima i boljem nadzoru nad Europskim razvojnim fondom i također cijenim prijedlog gospodina Lajnena koji je rekao da trebamo biti usklađeniji i također pozdravljamo ovu zamisao jednotjednog sastanka prilikom kojeg možemo raspraviti o budućem radnom programu. Mislim da je to sve korak u pravom smjeru. I e, vratimo se na postupak zelene kartice. U Kosaku stanju raspravljamo o tome i e, koristimo se pojmom ili zelena kartica ili jači politički dijalog. Ako je riječ o jačem političkom dijalogu, ne želimo reći da nacionalni parlamenti trebaju predlagati zakonodavstvo, nego da trebaju imati dijalog e, s komisijom unutar kojega e, mogu predlagati zamisli za razmatranje na europskoj razini i također e, unutar tog dijaloga mogu poticati komisiju da izradi zelenu ili bijelu knjigu o tom pitanju. Evo, na kraju doista mi je drago što je ovaj sastanak organiziran i sa zanimanjem iščekujem podnevnu raspravu. Ovo je pravi način suradnje i želim čestitati Danuti i njezinim eh, kolegama iz izaslanstva Kosaka iz Europskog parlamenta. Oni su doista vrijedni partneri i u Kosaku imamo novu komisiju, novi parlament. Naše radno ozračje u Kosaku je vrlo pozitivno i radimo se, radujemo se budućoj suradnji. Hvala Mark i samo još dvije napomene prije stanke za ručak. Za nas je to također važno. Znam da imamo brojne platforme za suradnju između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. No, na ovom sastanku također osnivamo platformu za razmatranje pitanja koja su bliska našem odboru i doista mi je drago što ste nam se pridružili u ove raspravi. Ovo je samo tek prvi u nizu koraka u tom pravcu. I na kraju želim e, uvjeriti Loda Bosvela da ćemo pokloniti dužnu upozornost njegovom e, pismu i e, politički, administrativno, dakle da one neće nesati u jednom, jednoj od brojnih ladica našeg parlamenta. Dakle, sala broj četiri na e, prizemlju E, tamo gdje se nalaze restorani Europskog parlamenta, dakle nalazimo se dole za ručak. Hvala.